prolazi. Imamo jako intenzivan program za danas. E, predsjednik Lavija nam je rekao da možemo započeti. E, ja sam Česlav Sjekjerski, ja sam predsjednik odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i imam zadovoljstvo otvoriti ovo zajedničko javno saslušanje. Želim, želim dobrodošlicu svim sudionicima na ovom zajedničkom sastanku. Prvenstveno želim zahvaliti latvijskom e, predsjedništvu te povjereniku Andriju Kajitisu što su prihvatili naš poziv i što su danas ovdje e, s nama. Dobrodošli. Kao što znate, e, Organiziramo ovo saslušanje u okviru priprema našeg zakonodavnog rada e, po pitanju dva prijedloga Europske komisije E, za koje su odgovorni zajedno odbor Agri i Envi. I naši su izvjestitelji koje smo imenovali su gospođa Đulija Moj za odbor Agri i gospođa Renate Zomer za odbor Envi. Dobro došle. Za nekoliko trenutaka daćemo i vama riječ. Od 2008. godine usvajanjem 3. rujna 2008. godine rezolucije o kloniranju životinja koje je zapravo započela, koje je započeo e, odbor Agri, Europski parlament je stalno poticao Europsku komisiju da se osvrne na specifične aspekte kloniranja životinja za proizvodnju hrane. Današnji događaj je za naše odbore jako važan. Zašto? Zato što će nam omogućiti da imamo otvorenu raspravu i bit će nam jako koristan za sve aspekte koje moramo uzeti u obzir kada se bavimo ovoliko važnom temom i ovoliko osjetljivom temom kada je riječ o socijalnom aspektu. Današnji sastanak će biti podijeljen u tri dijela. Imaćemo prvi uvodni dio e, u kojem će nam se obratiti predstavnici institucija. Nakon toga ćemo imati e, prvi okrugli stol na kojem ćemo razgovarati o učinku na e, subjekte u poslu poslovanju u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru te o dobrobiti životinja, a na drugom otvorenom stolu ćemo razgovarati o znanstvenim i etičkim aspektima te o perspektivama, e, potrošačkoj perspektivi. A nakon svakog otvorenog stola imat ćete e, priliku postaviti pitanje i čuti odgovore. Kao što sam rekao na početku, sada ću dati riječ e, svom kolegi Giovanni Lavi. Kao što znate, on je predsjednik odbora Envi. A nakon toga ću dati riječ dvijema izvjestiteljicama. Izvolite gospodine Lavija, imate riječ. Uh, Hvala, prije svega zahvaljujem gospodinu Sikijevski na ovim uvodnim riječima. E, kloniranje životinja u svrhu proizvodnje je nešto čime se naš odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane već dugo bavi. Ja im čast biti njegovim predsjednikom i od početka procesa mirenja o prvom prijedlogu o novim prehrambenim proizvodima još 2011. do kojeg je došlo upravo zbog neslaganja eh, po pitanju kloniranja. Eh, od tada odbor je u više navrata inzistirao da komisija ponudi novi prijedlog o pitanju kloniranja koji će biti odvojen od novih proizvoda i koji će se temeljiti na posljednje ponudi od strane vijeća tijekom procesa mirenja. Prijedlog od 18. prosinca 2013. konačno je pokušao ispuniti ove ovaj zahtjev kojim se zabranjuje kloniranje u svrhu proizvodnje unutar Europske unije, bavi se važnosti životinja koje su klonirane i zabranom stavljanja na tržište prehrambenih proizvoda tog porijekla. U slučaju da nema nijakih odredbi o vidljivosti i označavanju, i s obzirom da nema nijakvih e, odredbi o genetskom materijalu. Parlament zapravo te stvari smatra vrlo važnima i zbog toga sam vrlo sretan što se danas može održati ova zajednička rasprava, javno saslušanje i da je povjerenik Androkaitis i gospodin Stelnestes iz Latvijskog predsjedništva s nama prisudan, što su prihvatili naš poziv i to zajedno sa šest uvaženih stručnjaka kako bismo ovu priliku mogli upotrebiti da rasvijetlimo mnoga pitanja koja se bave klaniranju životinja. To je dakle sljedeći korak u našem zakonodavnom postupku. Hvala. Hvala. A sada ćemo prijeći na e, suizvjestiteljice. Prvo dajem riječ gospođi Julie Moj za odbor Agri. Izvolite. Evo, molim vas samo da poštite vrijeme koje imate na raspolaganju. Hvala. Dragi kolege, zahvaljujem vam danas što ste ovdje na ovoj prvoj raspravi o temi koja je toliko važna i koja se tiče svih nas izbliza. Kada govorimo o kloniranju životinja, to je jako osjetljiva tema i moramo imati na umu sve moguće posljedice koje može imati korištenje tehnika kloniranja, te također e, e, komercijalizacija, odnosno stavljena na tržište proizvoda koje dolaze u kloniranju životinje i kakvog to utjecaja može imati za dobro dobrobit naših građana. Danas imamo jako važnu zadaću. Odlučivat ćemo o tome što će biti naša budućnost, kakva će biti budućnost naše prehrane, naših navika i našeg društva. E, htjela bih čuti mišljenje svih vas, ali bih također htjela vašu pažnju usmjeriti i na neke napomene, neke informacije koje su za mene važne i koje moramo analizirati. Kao prvo, jasno je da o ovoj temi postoji zapravo jako puno upitnika u Europi, da ne postoji zajedničke, da ne postoje zajedničke smjernice. Imamo sporazum iz 2011. vezan uz novu hranu. E, tamo su uključene i hrana koja se dobiva od kljenih životinja, a Europska komisija se morala vratiti na to pitanje s 2013. godine sa novim zakonodavnim inicijativama zato što su morali pronaći drugačije rješenje. Moram reći da prijedlozi komisije komisije e, predstavljaju jako puno aspekata koji mogu biti dobar temelj za naredne korake. Ono što sam vidjela zapravo u e, proučavanju tog novog propisa je da postoji još puno znanstvenih e, nedoumica, ne samo što se tiče zdravlja životinja, nego također i mogućih i nezanemarivih e, učinaka onoga što bi konzumiranje proizvoda dobivenih od klonova moglo imati na čovjeka. danas izvješća koja imamo na raspolaganju su poprilično ograđena. Kada govorimo o procjenama EFSE, naišli smo na više od jedne stvari koje treba treba iskritizirati, a što se tiče drugih studija i izvješća, pronašla sam jako puno rupa s obzirom da nemamo dovoljno znanstvenih podataka. Naime, nije sigurno koji su kriteriji koji se koriste za e, odabir e, e, životinja koje će se klonirati, a upravo odabir tih vrsta bi se morao, bi morao poštivati one vrste koje su već prisutne u prirodi. I moramo na neki način snositi rizik odabira i korištenja drugih tehnika, to je nešto što bi moglo dovesti do učinaka koji bi mogli biti pogubni za naše građane. Kada govorimo o tom prijedlogu moramo uzeti u obzir i zaštitu potrošača i njihovo zdravlje. Među našim prioritetima također mora biti i status samih životinja koje su e, već definirane kao osjetljiva bića 13. ugovorom 13. E, člankom ugovora o, e, iz Lisabona. Dakle, sve je to potrebno uravnotežiti, ne smijemo zanemariti ni jednu dimenziju stvarnosti, zato što dobrobit životinja također mora biti zajamčena na jednakoj razini kao i sigurnost europskih građana. Stvari jednostavno moraju se razvijati paralelno. Ovo je prvi takav susret i imamo jako veliku odgovornost. E, ipak ja sam sigurna da će kao i moja kolegica iz odbora za odbora Envi, također i svi izvjetitelji u sjeni, zapravo da ćemo biti u stanju obaviti naša zadaću u interesu svih građana Europske unije. Mi ćemo saslušati ono što će nam reći stručnjaci, sigurna sam da ćemo dobiti jako puno detalja na temelju kojih ćemo moći nastaviti daljnji rad. Hvala. Zahvaljujem, a sada dajem riječ kolegici Zomer. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Također i što se mene tiče, želim poželjeti dobrodošlicu svim kolegama i našim govornicima te povjereniku. Drago mi je što se ova dva odbora zajednički bave tim tako važnim pitanjem i sigurna sam da ćemo nas dvije izvjestiteljice moći dobro surađivati kao što smo već činile i do sada. Ja sam jako nestrpljiva i zanima me što će biti sve izrečeno u ovoj novoj raspravi. Imamo jako puno novih kolega u parlamentu i sigurno se nikada još nisu bavili tom temom. 2008. godine e, Uredba o novoj hrani je bila neuspješna upravo zbog ovog aspekta koji se ticao e, kloniranih životinja i hrane proizvedene od kloniranih životinja. E, kada e, govorimo o tom prijedlogu, znamo da je on bio povučen jer to je jako kompleksno pitanje i po meni zaista mora postojati propisi koji bi bili odvojeni od te uredbe o novoj hrani. E, vrijeme je sada da napokon imamo europsku uredbu ili direktivu vezanu uz kloniranje jer to je važan aspekt za cijelu Europsku uniju. Europski parlament je u prošlosti uspio zauzeti jedinstveni stav po tom pitanju E, kada govorimo o e, materijalu za razmnožavanje i o životinjama. Sada me zanima kakav će biti stav parlamenta danas. Moramo još jako puno aspekata razjasniti. Pitanje etike, zaštite potrošača, sigurnost hrane i tako dalje. I naravno moramo zadovoljiti i interese naših poljoprivrednika, uzgajivača životinja. Naša poljoprivreda e, zaista treba kloniranje kako bi ostala konkurentna na tržištu. To je pitanje i na sva ta pitanja moramo naći odgovore i pokušat ćemo to napraviti već od danas. Vjerujem da će današnja rasprava biti jako zanimljiva i želim dobar dan svima i ugodan posao. Zahvaljujem. Sada imam zadovoljstvo dati riječ gospodinu Štalmajster Stasu, koji je zamjenik stalnog predstavnika Latvijskog predsjedništva. Izvolite. dear committee chairs, uh, uh, Sekerski. Poštovani su predsjedatelji, gospodin Sekerski, gospodin Lavija, povjerniče Kajstis, poštovani izvjestiteljice, zastupnici i gosti. Zadovoljstvo mi je biti s vama ovdje na ovom zadničkom odboru, sastanku odbora Envi i Agri u sa temom kloniranja životinja. Naravno, također e, mi je drago što će se e, moći rasvjetliti kakav je stav vijeća o tim pitanjima. Poput prethodnih govornika, za početak rekao bih par riječi o pozadini ovog prijedloga i kao što svi znamo, europska politika kloniranja ima prilično dugu povijest složenih interinstitucionalnih rasprava i to se ponovno pojavilo na našem programu nakon neuspjelih pregovora o e, novoj hrani 2011. Naravno, glavni razlog neuspjeha bio je upravo pitanje hrane kloniranih životinja i njihovih potomaka i nažalost jedno ravnotežno rješenje koje bi moglo biti provedeno u praksi i zadovoljiti sve strane u tom trenutku nije bilo pronađeno i zbog toga imamo trenutno zakonodavstvo prema kojem e, hrana kloniranih životinja mora dobiti ovlaštenje prije stavljanja na tržište, a to samo po sebi ne zabranjuje tehnike kloniranja. Dakle, trebamo imati na umu da je glavni argument zbog kojeg je komisija predložila zasebno zakonodavstvo o kloniranju upravo zbog tog događaja 2011. Dakle, mislim da je ključno za oba su zakonodavca i komisiju da imaju na umu ovaj kontekst kako bi se izbjegle daljne greške kako bismo mogli nastaviti raditi. U tom smislu naglasio bih važnost trenutnog rada između vijeća i komisije parlamenta e, i mogu reći da smo vrlo blizu postizanju sporazuma. Naglasio bih da prijedlog o nove hrani pokušava poboljšati pristup novoj inovativne hrani tržištu Europske unije, ali dok istodobno se brine za visoke standarde sigurnosti hrane. A druge dva prijedloga o kloniranju, dakle zabrana tehnika kloniranja Europskoj uniji za životinje svrhu proizvodnje i stavljanja tržište hranu od e, kloniranih životinja su prijedlozi koji se isto tako bave dobrobiti životinja i nekim drugim etičkim pitanjima vezanim uz kloniranje. I Odcrta bih sada koji je stav, pozicija vijeća kako bi se moglo shvatiti e, kako zapravo vijeće shvaća ovo pitanje. Nije tajna da vijeće smatra da bi se kloniranjem trebalo baviti odvojeno od prijedloga o novoj hrani, budući da se e, time pokušava stvoriti jedna baza za inovaciju, a ne da se kroz novu hranu bavimo pitanjima kloniranog životinje. I latinsko predsjedništvo također brani zagovara taj stav. Dakle, ovom prilikom bih sve koji su uključeni u pregovore pozvao da imaju na umu ovaj stav. Ne bismo dakle trebali propustiti priliku da se dogovorimo o, aspektima nove hrane, primjerice centralizirani sustav kojim bi se olakšalo stavljanje na tržište, zatim definicija nanomaterijala i posebne mjere za takvu hranu iz trećih zemalja, jer će to omogućiti europskim potrošačima da profitiraju od šire broja prehrambenih proizvoda, a isto tako poboljšati situaciju prehrambene industrije u Europi dok se održavaju visoki standardi. Što se tiče rada na predlogu o kloniranju, rekao bih vam da se e, provode već u vijeću pomne tehničke provjere ovog predloga. Svi znate vjerojatno koliko je osjetljivo pitanje kloniranja za same države članice. I istaknuo bih i neke glavne elemente e, rasprave u vijeću. Ti su sljedeći izbor pravnog instrumenta, obuhvat predloženih mjera, sukladnost sa međunarodnim pravilima i odredbe o kontrolama. Pristup vijeća je dakle da se radi na rješenjima koje će prije svega imati biti pravno utemeljene i biti utemeljene na studijama učinka koje će se moći provesti i koje neće zavaravati potrošače, te naravno da će biti u skladu sa našim međunarodnim trgovinskim obvezama. Imajući na umu ove uvjete i koliko je zapravo osjetljivo samo pitanje, uvjereni smo da doista moramo pokušati naći jedan uravnoteženi kompromis koji će biti pragmatičan, tehnički izvediv i koji će uključivati sljedivost i označavanje hrane. I za kraj, e, uvjerio bih vas da će vijeće se nastaviti na rad parlamenta, pratiti ga s velikim zanimanjem i nadamo se da će oba su zakonodavca moći pronaći prihvatljivo rješenje ovog osjetljivog pitanja. Hvala. Bardzo dziękuję panie. ambasadorze za przedstawienie stanowiska. Zahvaljujem što ste nam predstavili i stajalište vijeća. A sada bih pozvao da nam se obrati povjerenik Andriju Kajtis. E, on nam može predstaviti stajalište komisije. Izvolite, povjereniče, imate riječ. Dragi su predsjedatelji, poštovani članovi odbora, izvjestitelji, dame i gospodo. Zahvalan sam na pozivu na ovo zajedničko saslušanje i na prilici da s vama raspravimo dva prijedloga komisije o kloniranju. Kao što se sjećate, oni su usvojeni tijekom mandata prethodne komisije u prosincu 2013. I samo bih nas podsjetio E, kako je prilike izgledao kontekst ovih prijedloga. Prvi prijedlog bavi se e, obustavom kloniranja životinja. Time bi se država članica tražila da zabrane kloniranje stoke, svinje, koza, ovca, konja koje se drži i e, rasplođuje u svrhu proizvodnje. Isto tako da se zabrani stavljanje na tržište životinskih klonova i kloniranog embrija. Drugo pitanje je e, to stavljanje, zabrana stavljanja na tržište hranu koja potječe od kloniranih životinja. Dakle, to znači zabranu stavljanja na tržište mliječnih mesnih proizvoda kloniranih životinja unutar Europske unije. Dakle, prvi prijedlog se bavi tehnikama kloniranja i samim kloniranim životinjama, a drugi prijedlog se bavi hranom koja potječe od kloniranih životinja. Nakon usvajanja tijekom petogodišnjeg razdoblja komisija bi znanstveno i tehnološki pratila i davala procjenu o tome kako se provodi kloniranje i kako se pazi na dobrobit životinje. Svoje izvješće bi zatim prezentiralo vijeću i parlamentu. Činjenica e, da se trenutno bavimo i da sam ja na sastanku i odbora Envi i odbora Agvi zapravo pokazuje da ovaj dosje vrlo složen i da ima mnogo različitih perspektiva. Optimističan sam zbog toga što je parlament uspio u svom radu u pitanju GMO-a i smatram da nema razloga da ne uspijemo pronaći zajedničko stajalište i po pitanju kloniranja. Dakle, ona je sastavni dio uredbe e, nove hrani koja potječe iz 2011. i usprkos napora mađarskog predsjedništva mirenje po pitanju nove hrane nije uspjelo nakon više od tri godine pregovaranja. Komisija je razmotrila ovom ishodu i u svoj radni program za 2012. uvrstila nove zakonodavne inicijative. U odgovor na zahtjev parlamenta komisija je dakle pripremila dva zasebna predloga i odvojila je kloniranje od nove hrane. To su eto upravo predlozi kojima danas raspravljamo. Ja sam pomno proučio predloge i sada sam ovdje kako bih mogao saslušati vaša stajališta. Jasno mi je da ova pitanje doista složeno i parlament kao i komisija mora uzeti u obzir sve moguće kuteve. I sigurnost hrane i etička načela i dobrobiti zdravlje životinja, poštivanje genetske raznolikosti i druga pitanja poput inovacije i istraživanja. Kvalitetno donošenje odluka znači da se mora uravnotežiti postojeća načela i relevantne činjenice. Zbog toga sam ovdje kako bih saslušao vaša stajališta o svim tim aspektima. Što se tiče sigurnosti hrane, vjerujem procjeni EFSE e, i tome da se ovdje ne radi nije o kakvom riziku. A što se tiče dobrobiti životinja, to je doista ozbiljno pitanje. Činjenica je da sve životinje uključene u kloniranje surogat majke i same klonirane životinje pate. I zbog toga manipuliranje životinjama poput predmetima stvara razumljivi, razumljivu otpor. Dakle, ovdje se radi o načelu svjesnosti životinja koja igraju važnu ulogu u našoj kulturi. U svrhu proizvodnje, naše studije pokazuju da kloniranje nije jedna od inovativnih metoda zbog toga što smatra, stvara neopravdanu, neopravdanju patnju tih životinja koje se kloniraju. No znamo da su neke treće zemlje donijele svoje odluke, drugačije izbore, što nas dovodi do pitanja potomaka kloniranih životinja. Kao što znate, Europska unija uvozi sjeme kloniranih potomaka životinja i koristi ga za oplođivanje životinja u Europi. Životinje tako oplođene uvoznim sjemenom imaju žive u istim uvjetima kao i one koje su oplođene konvencionalnim sjemenjem. Dakle, ovdje se svodi na pitanje označavanja i to je gdje mi ne dijelimo stalište komisije. Studija učinka o kloniranju bavila se raznim opcijama, uključujući označavanjem hrane i pokazalo se da označavanje hrane koja potječe od kloniranih životinja da je vrlo skupo, da je vrlo složeno. Iz tog razloga komisija je odlučila ne nametati ove ovaj zahtjeve poljoprivrednicima. Međutim, isto tako smo posvećeni potpuno rješavanju ovog pitanja. Službe komisije započele su e, raditi na studiji procjeni kloniranih životinja i njihovih potomaka, te proizvode koje od njih dolaze i bave se utjecajem mogućeg programa označavanja, izvedivosti toga, kada se dakle radi o proizvodima potomaka kloniranih životinja. Ovo bi trebalo biti spremno listopadu 2015. i nadamo se da će ta studija e, malo bolje rasvjetliti ovaj problem. Poštovani zastupnici, e, sada me zanimaju vaša stajališta i e, bit će vrlo lijepo čuti e, sve aspekte i zajedno nastaviti raditi na ovome. Hvala. w ten sposób mamy już za sobą Zahvaljujem. Evo na taj način e, smo zaključili ovaj uvodni dio. Čuli ste izjave predstavnike institucija. Sad ćemo prijeći na drugi dio, odnosno na e, prvi okrugli stol koji se tiče e, aspekata koji su u nadležnosti e, odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Dakle, govorimo o utjecaju prijedloga na subjekte u poslovanju u sektoru rasploda i uzgoja životinja. Sada bih e, zapravo zamolila gospođu Moj da napravi kratak e, uvod. Izvolite. Mi iz odbora Agri mi smo željeli dati riječ e, nekim stručnjacima na tom području. Mi smatramo da e, je problem zdravlja i dobrobiti životinja jako važna tema. Kao što kaže ugovor iz Lisabona u 13. članku, možemo reći da su životinje e, svjesna bića, a tehnikama kloniranja sa stajališta stručnjaka mi bismo htjeli vidjeti koliko zapravo tehnike kloniranja mogu utjecati na dobrobit zdravlje životinja. Sada želimo dati riječ stručnjacima koje smo e, pozvali danas da nam se obrate ovdje. Hvala. Sada dajem riječ e, gospodinu Janu Venemanu. On je jedan od e, troje stručnjaka koji će nam se obratiti u ovom prvom dijelu. E, želim dobrodošlicu svim govornicima. Gospodin Jan Veneman je e, direktor Europskog foruma poljoprivrednika uzgajivača životinja i također je E, stručnjak sveučilišta u e, Nizozemskoj koji ima jako velikog iskustva na području uzgoja životinja te je također surađivao kao stručnjak u, ministarstvom, u, u Nizozemskom ministarstvu poljoprivrede. Osim toga radio je i u privatnom sektoru. Izvolite, gospodin Veleman, imate riječ. Deset minuta. Pan pan Bardzo proszę. Okay. Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega zahvaljujem se na pozivu na ovaj vrlo važan sastanak. E, s naše strane vrlo smo sretni što smo dobili ovakvu mogućnost i prije nego što pređem na samu temu, žele bih objasniti nešto o Europskom forumu uzgajivača. E, imam slajdove i prezentaciju. Dakle, radi se o druženju uzgajivača Europe i naši su članovi privatne organizacije ili pak udruženja od kojih e, su mnoge zadruge, dakle poljoprivrednici su članovi tih organizacija, imamo gotovo 30 članova u Europi i bavimo se svim životinskim vrstama, gotovo svim, dakle preživačima, akvakulturom, vinjogojstvom, peradarstvom, no što se tiče kloniranja govorimo samo o svinjama i preživačima i naše poduzeće bave se uzgojem i reprodukcijom tih životinja. E, još jednom bih naglasio da kloniranje se ne bavi uzgojem već reprodukcijom životinja što naravno ponovno ima i utjecaj na uzgoj. Ono što EFAB zapravo radi je da brani interese svojih članica ispred Europskog parlamenta, Europske komisije, dionika u Briselu i drugdje. I to po pitanju mnogih politika, primjerice tehničkog zakonodavstva, kloniranja, životinjskog zdravlja i dobrobiti. Isto tako se bavimo istraživanjem, dakle provjeravamo koje su potrebe za istraživačkim radom i pokušavamo sudjelovati u programu Horizont 2020 od 2014. godine nadalje. E, kao efekt također potičemo istraživačke aktivnosti u Europi. Što se kloniranja tiče, e, imam jedan slajd koji je vrlo jednostavan. Kako bismo pojednostavili stvari, e, kloniranje životinjama nazivam prijedlog o kloniranju, a drugi prijedlog, prijedlog o stavljanju na tržište. Dakle, prijedlog o kloniranju je već povjerenik objasnio, imamo zabranu kloniranja životinja i zabranu uvoza kloniranih embrija i kloniranih životinja. Ovdje bih naglasio da klonirani embriji nisu isto što i embriji kloniranih životinja. Samo da stvari činimo potpuno jasnima. Dakle, to bi mogla biti jedna od stvari koju je lako pogrešno shvatiti i želio bih reći dakle da su klonirani embriji prvi početak, zapravo sam početak jedne kloniranje životinje i to sam označio sa crvenim na našem e, slajdu, dakle nema zabrane uvoza e, embrija i sjemena kloniranih životinja, što je za FBU vrlo važno. Koje su prednosti kloniranja? Kao što sam već rekao, radi se o tehnici koja se bavi reprodukcijom, a ne uzgojem i to znači da se ovdje ne radi o genetskoj modifikaciji, već o reprodukciji već postojeće životinje. Prednost je u tome što se kloniranje može smanjiti razmak između pojedinih generacija i s time ubrzati proces uzgoja. To je vrlo važno u svinogojstvu gdje imamo jednu piramidalnu strukturu i ukoliko imamo vrlo kvalitetne životinje na samom vrhu piramide, uvijek je potreban potrebno mnogo vremena prije nego što se može doći do takvog genetskog materijala u sektoru koji se dakle bavi svinjama za klanje. Kloniranjem taj proces možemo ubrzati, no ono što je najvažnije je da kloniranje smanjuje opasnost od toga da se izgube vrlo vrijedne životinje. Dakle, danas koristimo vrlo napredne tehnike, eh, genomski selekcija, što također nije genetska modifikacija, jer takvom selekcijom možemo prepoznati vrijednost za uzgoj i dalje rasplod životinja po njenom rođenju. Primjerice, kada se bik rodi, nije sigurno da li će se takva životinja moći proizvesti sjeme, da li će se moći od takvih životinja dobiti embriji. Ukoliko taj rizik kroz kloniranje možemo smanjiti, to bi bilo od velike koristi na sektor koji se bavi uzgojem kako bih skratio stvari, reći ću da je predlog komisije e, prihvatljiv za e, sektor koji se bavi uzgojem u Europi. Zbog čega? Prije svega, zbog toga što se temelji na procjeni rizika EFSE, i to ne samo jednoj studiji, već cijelom nizu. E, pretežno se temelji na argumentima koji se bave dobrobiti i zdravljem, i moram reći, priznati nisu rješeni još svi problemi. Još uvijek postoje određeni zdravstveni problemi sa klonovima embrija ili čak i kada se same životinje rode dolaze do određenih problema tijekom teljenja i tome slično i mi se smatramo odgovornim za to i iz tog razloga trenutno mi prihvaćamo zabranu kloniranja. No također cijenimo činjenicu da je ta zabrana privremena, dakle da postoji mogućnost ponovne procjene situacije kroz pet godina. I uvjeravam vas da e, znanstvenici će biti u stanju riješiti velik broj tih problema. Također smo sretni što nema zabrane na istraživanje, prezervaciju ili medicinske uređaje koji se koriste, što znači da je kloniranje dopušteno u tom smislu. Isto tako što se tiče genetske raznolikosti. Dakle, važno je da se i za to kloniranje smije koristiti. I ponovno na sladu imate crveno napisano nema zabrane proizvoda eh, reproduktivnih zametnih za kloniranje životinje. I to je također gdje podržavamo komisiju. Kao što sam rekao, eh, vijeće, komisija i parlament da zabrane ili na neki način ograniče uvoz proizvoda reproduktivnih zametnih, to bi bilo loše za sektor, ne samo za poduzeća koje se bave uzgojem, već i za same poljoprivrednike, već i za same uzgajivače. Počet s nekim problemima. Došlo bi do velikog administrativnog opterećenja, ne samo za poljoprivrednike, već i za upravna tijela, zatim ćemo imati probleme sa sljedivosti, sa trgovinom, sa zemljama poput SAD-om. TTIP je nešto što će vrlo zakomplicirati ovo pitanje. No ono što je najvažnije i što bih ovdje želio naglasiti je da će to utjecati na konkurentnost europskog uzgajivačkog sektora. I to bih doista želio podcrtati jer ukoliko ovakve tehnike, i tu ne govorim samo o kloniranju, već u budućnosti možda možemo ići korak dalje, ukoliko se takve tehnike ograniče, ukoliko ih Europska unija ograniči, izgubit ćemo bitku sa, Europsko, sa SAD-om i sa možda nekim drugim zemljama. I kada Europska unija želi biti inovativna, što ja smatram da moramo, ovakve inovacije, ovakav razvoj ne bi smio, po našem mišljenju, biti ograničen. Kada govorimo o predlogu stavljanja na tržište proizvoda, naše mišljenje da zabrana ne odražava mišljenje EFSE, E, I to nije kao takvo toliko važno pitanje za e, sektor uzgajivača, ali spomenuo bih samo to da ova zaprana ne odražava mišljenje EFSE. Nema također ograničenja što se tiče proizvoda potomka kloniranih životinja, čak ni ovom prijedlogu o stavljanju na tržište. I konačno, ako bi zakonodavstvo uključivalo potomke životinja, to bi bilo vrlo loše za europski sektor koji se bavi uzgojem i to je od ključne važnosti, pa neću ponavljati prethodne argumente. Naš savjet Europskom parlamentu je sljedeći. Direktive možda nisu idealne, to mi je jasno, to shvaćam, radi se o kompromisu, no za nas one su trenutno prihvatljive. I željeli bismo savjetovati, snažno savjetovati Europski parlament i Europsko vijeće. Molim vas, nemojte ovo pogoršati nemojte osnažiti prijedlog koji je komisija trenutno usvojila. I za kraj samo još jednom moje ime i moja email adresa. Eh, ukoliko netko želi, možete mi uvijek poslati email i dat ću vam detaljnije podatke, dakle jan.veneman.efab.info. Uvijek sam otvoren za bilo kakve rasprave sa zastupnicima o ovim pitanjima. Hvala. Dziękujemy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 Zahvaljujem e, što ste nam potvrdili da možemo nastaviti suradnju s vama i da nam dajete na raspolaganje svoje znanje. Sad prelazimo na Xavija Hadavida koji je podpredsjednik radne skupine Kopa Kožeka za pitanja e, uzgoja stoke. Imate 10 minuta i predstavite nam stajalište Kope Kožeke po pitanju ovog zakonodavnog prijedloga. Gospodin Xavier David je također i direktor e, nacionalnog e, udruženja zadruga za umjetnu oplodnju u Francuskoj. Izvolite imati riječ. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dobar dan svima. Ja ću govoriti o Kopa Kožeki. Kopa Kožeka je s jedne strane, kao što ime kaže Kopa, dakle evropski poljoprivrednici, Dakle, udruženje sindikalno udruženje europskih e, poljoprivrednika, s druge strane Kožeka, dakle udruženje e, poljoprivrednih zadruga u Europi. E, sastoji se od 66 organizacija članica koje zastupaju interes nekih 12 milijuna poljoprivrednika, odnosno 22 tisuće zadruga. S prometom od preko 350 milijardi eura godišnje. Cilj Kope Kožeke je braniti opće poljoprivredne interese članova, dakle i poljoprivrednika i e, poljoprivrednih zadruga, te pronaći rješenje od zajedničkog interesa. Prva stvar koju bih želio reći, jer putovao sam svijetom i i temeljem svojeg iskustva mogu potvrditi da uzgajivači životinja poštuju zakonodavstvo Europske unije. Sve je učinjeno u skladu sa različitim zakonima. U skladu sa zakonom o zdravlju životinja postoje redovite kontrole. Dozvolite da, na primjer, izdvojim kontrole dva put godišnje u centrima za osjemenjivanje koje provode lokalne veterinarske vlasti. To je nešto što poštuju apsolutno sve strane. Zatim zakon o dobrobiti životinja. Svi znamo da bez životinja na čiju se dobrobit pazi nikada ne bismo mogli postići dobre stručne niti gospodarske rezultate. Dakle, za stabilnost uzgoja držanja stoke, poljoprivrednici trebaju obratiti pozornost na dobrobit životinja. Zatim zakon o zootehničkim aspektima. Trenutačno i vijeće i komisija raspravljaju o novom zakonodavnom okviru u ovom području i ponavljam, to je nešto što treba omogućiti našoj gospodarskoj grani da bude konkurentna i da se uhvati ukoštac sa zahtjevima koje pred njih postavlja tržište i društvo. A ista stvar vrijedi i za novu hranu. Druga stvar koju želim reći jeste kloniranje nešto što predstavlja relativno ograničeni interes za e, mnogobrojne uzgajivače životinja u Europskoj uniji. Kao prvo radi se o genetskoj raznolikosti i e, izostanku genetskog napretka e, iz jedne generacije do druge. Zapravo nam kloniranje ne treba zato što za uzgoj, za oplemenjivanje stoke trebamo zapravo osnažiti određene stručne postupke i trebamo se usredotočiti na određene aspekte kao što su na primjer plodnost, kao što je produžetak očekivanog životnog vijeka i slično. Da bismo to uspjeli, trebamo zaista održive vrste i moramo zadržati e, vrlo visoku razinu genetske raznolikosti i zato je zapravo kad govorimo o uzgoju kloni, odnosno o plemenjivanju kloniranje zapravo besmislica. Također, jedna stvar koju ste spomenuli u e, uvodnom dijelu jest neprihvaćanje tehnologije na tržištu Europske unije. To je nešto s čime se slažemo, smatramo da trenutačno ne trebamo kloniranje na tržištu Europske unije. Sljedeća stvar koju želim e, spomenuti su visoki troškovi. Naime, možemo vidjeti kakva je situacija u Sjednjim američkim državama. Za jedno tele trebate platiti nekih 20 tisuća dolara. Dakle, za jedno tele e, putem kloniranja. A u e, Europskoj uniji u tradicionalnoj proizvodnji, dakle u običajnim uzgojnim metodama, jedno tele košta vas 100 dolara po glavi. Dakle, korištenje kloniranja jednostavno nije konkurentno. I na kraju, niska učinkovitost. EFSA je objavila izvješće 2012. godine u kojem stoji da je učinkovito samo 13 do 25% u usporedbi sa in vitro osjemenjivanjem. E, još jedno gledište Kopa Kožeke kada govorimo o kloniranju jest da nam treba daljnje istraživanje i razvoj vezano uz kloniranje. Upravo sam spomenuo neke od razloga. E, tri glavna razloga, dozvolite da kažem, su e, kao prvo to što nam treba poboljšana razina znanja, poznavanja mehanizama koja će nam zapravo omogućiti da uzgajamo zdravije i plodnije životinje. Druga stvar, vrlo je važno da se zadrži konkurentnost znanstvenih timova u Europskoj uniji, a treća točka koja je za nas posebice važna jest da je europska znanstvena ekspertiza nešto što je zaista nužno potrebno posebice u međunarodnim raspravama u području slobodne trgovinske razmjene e, te u razmjeni sa trećim zemljama zaista moramo imati vlastitu stručnu ekspertizu kako ne bismo ovisili o stručnjacima izvan Europske unije. Još jedna stvar koju želim istaknuti jest da ne smijemo ni pošto podcjenjivati situaciju u međunarodnoj trgovini. Situacija u Europskoj trebala bi biti usklađena sa situacijom u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni. Postoji trajna razmjena genetskog materijala između Europske unije i trećih zemalja. Znamo da Europa nije otok sam za sebe Pogledamo li e, kakav je, kakva je razina uvoza e, govedine i primjerice piletine u Europskoj uniji, zaista moramo e, obratiti pozornost na ono što se događa kako bi uzgoj, odnosno gospodarski sektor uzgoja stoke bi išao u korak s onime što se događa izvan Europske unije i izuzetno je važno da se uhvatimo u koštac sa e, poštenim tržišnim natjecanjem, društvenom prihvatljivošću i naravno pouzdanim sustavom sljedivosti. Što se tiče nekakvih preferencija vezano u zakonodavni okvir Europske unije, dakle koje pravne instrumente smatramo adekvatnima direktivu ili uredbu, zapravo smatramo da je to bolje riješiti putem direktive koja će se ona jednostavno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, a e, istovremeno takav zakonodavni okvir treba pratiti e, efikasan mehanizam kontrole. Još jedna točka koja nam je vrlo važna, o kojoj bismo željeli govoriti. Sustav sljedivosti e, klonova e, može se koristiti u Europi Međutim, e, to je vrlo teško, zato što bismo trebali imati jednu središnju bazu podataka. Prema izvješću EFSE e, ne postoji zapravo nikakva potreba za razlikovanjem između kloniranih životinja i njihovog podnotka, što je zapravo i mnogo teže. Također, radi se o sustavu koji bi bio i skup, posebice kada dakle, govorimo o e, sljedivosti e, vezanoj uz potomstvo i klonirane životinje. Također, e, moramo vidjeti u kakva bi bila situacija sa elektroničkom identifikacijom svih životinja. Dakle, sljedivost kao takva postaje vrlo zanimljivim predmetom rasprave upravo zbog visine troškova zahtjev za posebnim elektroničkom, posebnom elektroničkom identifikacijom svih životinja e, je nešto što je vrlo, vrlo skupo u Europskoj uniji i zbog toga nije pretjerano prihvatljivo. Evo, samo uzmimo za primjer ovce. Posljednja stvar koju želim reći vezano u stajalište kope kožeke je da treba postojati jasna razlika između kloniranih životinja i njihovog potomstva zato se još jednom pozivamo na mišljenje EFSE e, koje je vrlo, vrlo jasno kada se radi o tom aspektu. E, potomstvo kloniranih životinja zapravo ne pokazuje e, nikakve drugačije nikakva drugačija obilježja u usporedbi sa tradicionalno uzgojenim potomstvom. I to definitivno, dakle, kloniranje nije pitanje sigurnosti hrane. Uzgajivač bi trebao jamčiti da nema kloniranih životinja i E, općenito kloniranog potomstva u pedigreju životinje. Ali kako se to može učiniti ako relevantne informacije nisu e, dostupne ili ako suradnja sa trećim zemljama nije transparentna? Tko će platiti za pripremu i razvoj odgovarajućih e, mehanizama kontrole? I zbog toga zaključno dozvolite kažem da trenutačno sa gledišta europskih uzgajivača nema svrhe korištenja kloniranja u svrhu proizvodnje proizvodnje. Hvala. Teraz A sada dajem riječ gospodinu Donaldu Brunu, Brumu, koji je profesor kolege iz dobrobiti životinja na sveučilištu u Cambridgeu. Profesor Brum je razradio mnoge znanstvene metode za procjenu dobrobiti životinja te se također i bavio različitim konkretnim elementima u tom sektoru. Objavio je preko 300 članaka, imao je e, jako puno, jako mnogo e, e, predavanja o dobrobiti životinja, te je također sudjelovao u raspravama u Vijeću Europe i na razini europskih institucija. Dakle, također je i bio član Europske agencije za sigurnost eh, hrane, te je također i vodio eh, znanstvenu skupinu za eh, cestovni prijevoz, dobrobit životinja u cestovnom prijevozu. Evo izvolite, mm, profesore, imate riječ. It's working? Yes. Okay. Uh, as you have heard, I am... Kao što ste imali prilike čuti, ja sam znanstvenik koji se bavi pitanjima dobrobiti životinja, ne zastupam nikakvu organizaciju, nikada nisam bio članom e, e, bilo koje organizacije koja se bavi zaštitom životinja ili bilo koje druge e, ili bilo kojom drugom vrstom aktivizma vezano uz životinje. Moram reći da je dobrobit životinja znanstvena tema. To je dakle stanje pojedinca koje se može, odnosno pojedinačne životinje, koje se može izmjeriti određenim objektivnim kriterijima i zdravlje životinje sastavni je dio, vrlo važan dio dobrobiti životinja. To je nešto što je zapravo suprotno od teme je li opravdano ili nije mijenjati prirodne postupke. Dakle, radi se o temi koja se bavi sasvim drugačijim aspektima i to je ono što će biti tema mojeg izlaganja. Kloniranje životinja nešto je što se odvija već čitav niz godina. Prve životinje klonirane su 1950-ih godina, a prvi sisavci klonirani su 1986. godine. Kao što su već neki spomenuli, ne radi se zapravo o genetički modificiranim životinjima, zato što se uopće ne radi o tome da se u eh, kloniranu životinju ubacuje novi genetski materijal. Zapravo postupak koji se koristi je transfer jezgre somatskih stanica. To je ovo što označava akronim SCNT. To je najčešći postupak koji se koristi u postupku postupku kloniranja. Učinci postupka kloniranja e, mogu biti različiti. Postoje dakle negativni učinci za dobrobit životinja kao i pozitivni. Što se tiče negativnih učinaka, kao prvo to su učinci na majku, zatim učinci na potomstvo te majke, kada embriji koji su izvađeni iz životinje majke se razviju, i naravno tu također postoji učinak na kasnije potomstvo kloniranih životinja u smislu okoliša u kojem se te životinje dalje razvijaju, dakle neovisno o tome razvijaju li se one dalje u postojećem okruženju ili eventualno u novonastalom okruženju, primjerice ako je došlo do izbijanja nove bolesti na koje se klonirane životinje možda ne mogu prilagoditi. E, Također e, mora postojati naravno i e, mora se uzeti u obzir učinak i e, na eventualno smanjivanje broja životinja koje su potrebne u uzgojnim programima, to bi se moglo smatrati pozitivnim učinkom. Većina životinja, kloniranih životinja, kada zapravo prođe onu prvu fazu, kada iz mladučadi e, prerastu odlasku, odraslu jedinku, trebali bi biti u stanju e, uhvatiti se koštac sa glavnim izazovima i nositi se sa zahtjevima iz okruženja. Međutim, trenutačno ne postoje nikakva iscrpna istraživanja, niti e, postoje studije koje jasno ukazuju na to da klonirane životinje imaju problema. Međutim, ako su životinje koje su klonirane, životinje koje imaju visoku stopu prinosa, to je također nešto što može imati naravno učinak na dobrobit životinja u budućnosti, kao i naravno ako se obrnuto radi o životinjama koje nemaju vrlo visok prinos. To je nešto što je zapravo suprotno člancima 20 i 21 direktive 98 kroz 58 i EC primjerice, na primjer, brzo rastući brojleri koji zaista imaju e, čitav niz popratnih problema i malformacija, kao i na primjer slučaj sa kravama muzarama koje šeše bolu od mastitisa, malformacija nogu i nekih drugih bolesti koje se javljaju sa preintenzivnom proizvodnjom. Ako uzmemo obzir životinje koje se nastoje nositi sa okolnostima i sa okruženjem u kojem žive, možemo reći sljedeće. Smanjivanjem genetske raznolikosti situacija će za njih postati teža, zato što će se teže prilagođavati novim uvjetima. Primjerice, ako se pojavi neka nova bolest, a imamo slučaj nedostatka genetske raznolikosti, odnosno genetska jednoobraznost je istaknuta, ta će se životinja teže prilagoditi na novo nastale uvjete. Moj kolega iz Kope Kožeke zapravo je rekao istu stvar. To je nešto što poljoprivrednici trebaju uzeti u obzir. A nove bolesti se u proteklih nekoliko godina pojavljuju prilično često, tako da to samo po sebi može biti problem. To nije jedina stvar koja se mijenja u okruženju. Dolazi do promjene temperatura kao posljedica globalnog zatopljenja i slično. Sve to može imati učinka. Naravno, ako dođe do epidemije nove bolesti zbog niske razine prilagodljivosti, onda je to nešto što će utjecati na sve životinje, a ne samo na životinje koje su klonirane ili koje su potomstvo klontiranih životinja. Zatim sljedeća stvar koju želim reći odnosno pitanje koje želim postaviti jest mogu li postojati nekakve pozitivne posljedice kloniranja. Znamo da životinje koje se koriste za uzgoj često dolaze u situaciju gdje njihova dobrobit narašena. To je zbog toga što pripadaju vrstama koje su sastavnim dijelom intenzivne proizvodnje ili intenzivnog uzgoja, a s druge pak strane ne smijete pretjerano e, inzistirati na brzini njihovog reproduktivnog ciklusa. To znači da će se s vremenom broj uzgojnih životinja koje vam trebaju za reprodukciju smanjiti. Učinkovitost e, e, kloniranja trenutno je vrlo niska, tako da je to nešto što treba razmotriti za budućnost i vidjeti mogu li se ostvariti kakvi pomaci. Ako uzmemo u obzir sisavce e, i učinke na majku i potomstvo moramo reći sljedeće. Kada dolazi do transfera jezgre somatskih stanica i kada se formira embrij koji se zatim u implantira u surogat majku, e, dolazi do situacije u kojoj mnogi embriji ne prežive. To je nešto što za surogat majku može imati negativne posljedice. No, stvarni problemi i za majku i za E, mlade životinje koje su klonirane je da transfer jezge somatskih stanica zapravo dovodi do čitavog nizva e, posteljičnih i fetalnih e, malformacija možete na primjer imati e, prekomjerno veliki embri koji je ugrađen u surogat majku gdje će doći do smanjenja ili potpunog izostanka funkcionalnosti stanica što će dovesti do fetalne malformacije koja pak može dovesti dakle, do urođenih mana kod potomstva. To je dakle nešto što s vremenom može dovesti i do lošeg stanja kada govorimo o dobrobiti životinja, a zapravo je činjenica da je broj takvih slučajeva značajno veći nego kada pogledate kakva je situacija sa potomstvom nastalim tradicionalnim uzgojem. Što se može koristiti e, um, umjesto ovog sustava. U Japanu e, grupacija Watanabe i Nagai zapravo radi na e, eventualnim alternativnim metodama započeli su zapravo s radom na alternativnim metodama 1998. godine i do 2007. godine su pokušavali ostvariti poboljšanja. Međutim, u tome nisu uspjeli. Dakle, usprkos tome što se na alternativnoj metodi radilo gotovo 10 godina, laboratorijski nije dokazano da postoji bolja metoda od transfera jezgr somatskih stanica. Ako se pobavimo pitanjem vrsta, onda vidimo da kloniranje na goveda imaju visoku razinu smrtnosti. Kao prvo, veliki broj embrija odumire već u ranoj fazi, a veliki broj ih zapravo odumire i nakon što se razvio e, fetus. Dakle, samo 27% od e, svih e, bređih jedinki u konačnici rezultara, rezultira rođenjem mladunčeta. Čak i kad dođe do toga, mladunčad koja je e, nastala na ovaj način ima višu razinu smrtnosti i isto tako veći broj patoloških stanja i malformacija koje se pojavljuju kod takvih e, e, životinja. Radi se dakle o vrlo ozbiljnim posljedicama i za majku i za inicijalno klonirane životinje. Kada klonirana životinja iz mladunčeta postane odrasla jedinka, broj problema s kojima se suočava u smislu zdravstvenog stanja jest niži, međutim očekivani e, životni vijek e, također je još uvijek niži. Pogledamo li situaciju s kloniranim e, svinjama, ovcama i kozama, radi se o životinjama na kojima je potrebno izvršiti operaciju kako bi se zapravo izvadile jajne stanice, što znači da se radi o invazivnom E, postupku koji ima e, snažnije negativne posljedice nego što je to slučaj s manje invazivnim postupkom koji se koristi kod goveda. Pogledate li kakva je situacija sa smrtnošću e, fetusa, odnosno brojem uspješnih trudnoća, vidite da je e, kod svinja situacija dosta loša, dok je kod koza nešto bolja, ali razina smrtnosti je i dalje vrlo visoka. Kad govorimo o pticama, radi se zapravo o vrsti koja ne može biti u, u potpunosti klonirana u ovome trenutku. Međutim, možemo vidjeti e, da je stopa izlijeganja u onim e, slučajevima u kojima se postigla određena razina kloniranosti 34% i to je nešto što naravno ima značajni učinak. A kada se radi o ribama imamo slični problem. Kloniranje je vrlo veliki problem kod uzgojne ribe i trenutačno se njime bavi prvi prijedlog. stopa izlijeganja i stopa malformacija prilično je visoka, dakle možete vidjeti da je kloniranje, kada se radi o kloniranju riba, vrlo veliki problem. Dakle, zaključno, znanstveni dokazi pokazuju da dolazi do narušavanja dobrobiti i majke i potomstva nakon postupka kloniranja i da je to značajno narušavanje dobrobiti. E, dokazi se odnose i na sisavce i na e, perad kao i na ribu u uzgoju. Ne postoje alternativna metoda kojom bi se mogla zamijeniti transferi transfer jezgre somatskih stanica i izgleda da neće biti razvijena u skoroj budućnosti, a isto tako postoji neki drugi negativni efekti na dobrobit životinja. Jedna je primjerice smanjenje kapaciteta prilagodljivosti u slučaju da dođe do novih izazova s kojima se životinje moraju suočavati, kao što je primjer novih, izbijanje novih bolesti. Negativni efekti kloniranja na dobrobit životinja u velikoj mjeri prevladavaju nad eventualnim pozitivnim učincima, ali čak i kad tome ne bi bilo tako, vrlo je teško očekivati da će se u skorije vrijeme mišljenje javnosti promijeniti. Primjerice, pogledate li situaciju sa svinjama gdje su e, životinje majke bile u vrlo malim oborima, gdje čak dolazilo do situacija E, da zapravo s potomstvom je bilo sve u redu, ali ljudi jednostavno nisu željeli kupovati potomstvom, dakle mladučat takvih majke, upravo zbog e, uvjeta u kojima su držane životinje majke. E, ljude to zabrinjava i to vrlo jasno pokazuje i e, stajalište svjetske trgovinske organizacije kada se radi o pitanjima javnog morala. Ljudi će jednostavno izbjegavati sve generacije kloniranih životinja i očekivat će da one budu adekvatno označene. I na kraju, trenutačno 0433 iz 2013. odnosi se na određene sisavce, ali 0434 iz 2013. godine odnosi se na životinje i prema tome dakle uključuje i ribe. S obzirom na sličnost znanstvenih dokaza vezano uz nisku razinu dobrobiti kod sisavaca, riba i vjerojatno perodi, meni se čini logičnim da bi zapravo obje mjere trebale uzeti u obzir sve životinje koje se uzgajaju i e, drže na poljoprivrednim gospodarstvima, tako da ne vidim zašto su dva prijedloga odvojena. Hvala. Bardzo dziękuję panu profesorowi, szczególnie za to Zahvaljujem e, profesoru Brumu što nam je evo e, zapravo održao govor e, s jednom znanstvenom pozadinom. Smatramo da nam je dao na raspolaganje jako puno novih, drugačijih informacija. A sada kolega Aguilera, izvolite. No to su głównie pitanja do naših dobitni ekspert. Dakle, Trebali bismo imati kasnije e, vremena za e, odgovore na vaše pitanje. Gospodine Aguilera, imate minutu i pol, izvolite. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za klub zastupnika socijaldemokrata Smatram da je ovo tema koja je jako važna, kao i ova, e, ovo javno saslušanje koje trenutno imamo. Mi još uvijek nemamo dovoljno e, informacija o tome što to kloniranje znači za naše građane i zato moramo saznati što je više moguće o toj teme, o toj temi. Neki detalji nisu poznati i ne znamo koji su sve učinci e, koje to ima na naše zdravlje i sigurnost. Zahvaljujem svim e, govornicima. E, za mene je to, su to bila jako zanimljiva izlaganja. Kao što je rekao i sam predsjednik, Ja bih e, htjela čuti vaše mišljenje o nečemu što mene brine, a to je članak 3 iz oba prijedloga. E, taj članak 3 dopušta državama da e, ne dopuste uvoz hrane koja potječe od kloniranih životinja na tržište. Dakle, to je nešto čemu bi se trebalo odlučivati na svak kojoj granici? E, dakle, koje je vaše mišljenje, znanstveno mišljenje o tome? Je li moguće da danas na granicama država članica Europske unije mogu postojati kriteriji za e, očitavanje razlike između e, hrane koja potiče od životinja i onih koje su iz tradicionalnog uzgoja? Zahvaljujem i sada dajem riječ e, kolegi Ferandu. Hvala gospodine predsjedatelju. Prošlog prosinca ja sam već govorio o ovoj temi. Naime, kada smo govorili o uredbi vezanoj uz kloniranje koju je predstavila komisija i već sam tada istaknuo da postoji čitav niz mana. Prvo, mislimo da je pogrešno što je ponudak e, isključen iz zakonodavnog okvira vezanog e, uz kloniranje životinja i drugo e, što je zapravo izostala prilika da se uspostavi pouzdani sustav kontrole. Dozvolite da vam postavim nekoliko pitanja u svijetlu ovoga što sam upravo rekao, kao i mnogi europljani i ja se pitam neke stvari. Prvo, Zašto se toliko živo raspravljati oko neke tema oko koje zaista postoji e, jasan konsenzus kako ovdje unutar odbora, tako i u komisiji? Nažalost, poznat mi je odgovor na ovo pitanje. Još jednom, radi se zapravo o tome da se želi usvojiti zakonodavni okvir koji je u skladu sa onim u Sjedinjenim američkim državama koji je vrlo sklon kloniranju. Gospodine predsjedatelju, nije li zapravo vaša ideja da jednostavno pripremite teren za daljnji razvoj eh, preko Atlantskog trgovinskog sporazuma, odnosno sudjelovanje u pregovorima? To je nešto što također otvara vrata i genetički modificiranim proizvodima. Moj je zaključak da zapravo Europska unija predstavlja nekakav e, aparat koji bi trebao, e, meni se čini, zastupati interese građane. Postavljam si pitanje, nismo li mi samo još jedna zvijezdica na američkoj zastavi? Kao Francuz, ja bih zaista želio e, kada bi gospodin koji je predstavnik Ope Kožeke govorio na molijerovom jeziku, a ne na engleskom. Hvala. Molim vas da vaša pitanja usmjerite stručnjacima, ne predsjedajućem, zato što ćete za to imati druge prilike, a danas se obraćamo stručnjacima. E, kolega Sul. Pan Lazu. Oui, nous sommes évidemment euh, totalement Očito je da smo u potpunosti protiv e, kloniranja uzgojnih životinja, zato što genetsko manipuliranje i kloniranje predstavlja određene zdravstvene probleme e, i za klonirane životinje i za životinje kod kojih je došlo do promjene genetskog materijala. Vidimo da je stopa smrtnosti vrlo visoka, e, također vrlo visoka razina kardiovaskularnih problema, respiratornih problema i tako dalje. Manipuliranje poput kloniranja nije nešto što je prirodno i očito ima negativni učinak. Negativne posljedice prvenstveno e, otežavaju, na primjer, donošene na svijet takvog podmlatka. Zatim, vrlo niski postotak embrija koji preživljavaju, samo 10%. I e, činjenica je da jedna trećina mladunčati niti ne e, preživi do odbijanja od sise. Dakle, to su sve problemi o kojima se zapravo govorilo i meni se čini da je krajnje vrijeme da se jednostavno odustane od takve neplodonosne politike. Hvala. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Hvala. Kolega kolege e, predsjedatelji, kolegice izvjestiteljice. Dakle, pitanje koje ja želim postaviti e, je to da smo se uspjeli suočiti s ovom temom samo sa gospodarskog stajališta, izuzev nekih detalja. Dakle, odgovarali to e, čovjeku ili odgovarali to za konkurentnost našeg e, gospodarstva? Možemo li jesti ili ne i možemo li stati na tržište ili ne takvu hranu? Ali nismo se bavili onom temeljnom e, temom, a to je odnosom između čovjeka i prirode. Čovjek nije niti superioran niti inferioran u odnosu na prirodu. On je e, stvorenje, odnosno kreacija prirode. I kao kreacija prirode čovjek je taj koji ne može stvarati i mijenjati prirodne zakone. Čovjek ih može koristiti, ali ako e, čak i zanemarimo sve te aspekte, e, Istina je da ćemo se baviti samo nekim općim interesima kao što su je li neki proizvod konkurentan ili ne, možemo li konzumirati takvu hranu ili ne ili tako dalje. Dakle, moje osnovno pitanje je smijemo li korigirati prirodne procese ili ne. Evo, e, imali smo nedavno izbore u Grčkoj kao što svi znate i sada je Eurogrupa ta koja jako puno raspravlja trenutno o situaciji u Grčkoj. I ono što već možemo e, vidjeti unaprijed je zapravo pokušaj kloniranja Grčke, ali ne Grčke kakvu svi poznajemo i želimo, nego onakvu kakvom je zapravo e, vjerovnici pokušavaju stvoriti iznova. Dakle, ono što se želi napraviti, a to je očuvati njezinu neovisnost i njezinu e, suverenost jedne strane. Dakle, ja vam samo sada kažem da biste trebali zabraniti kloniranje Grčke. Zahvaljujem kolega Glezos. Da, imali ste vrlo dobru formulaciju i usporedbu sa grčkim primjerom. Kolega Milan. Zahvaljujem svim stručnjacima e, na njihovim izlaganjima. Vidjeli smo ovdje nekoliko različitih aspekata. Također bih prvenstveno htjela čuti od povjerenika kada ćemo imati na raspolaganju e, zapravo istraživanje o troškovima i Označavanja, ja smatram da bi to trebalo biti napravljeno što je prije moguće. Kada govorimo o, uvozu iz trećih zemalja u Europsku uniju, pitanje je koliko tu težinu ima za naše gospodarstvo kada govorimo proizvodima, ne samo o prehrambenim proizvodima, nego i o e, spermi, odnosno sjemenu. E, dakle, e, pitanje je kakve će biti posljedice za eventualnu zabranu tog aspekta gospodarstva. Također imam pitanje i za gospodina Venemana koji se osvrnuo na TTIP i na sve probleme koje bi e, ovakva odredba mogla donijeti. Dakle, u slučaju da usvojimo tu direktivu. Možete li biti malo precizni po tom pitanju? Smatrate li vi da e, trebaju postojati određene rezerve kada govorimo o e, genetskom modificiranju kroz kloniranje. Ja sam stručnjakinja u tom razdoblju i imam nekih određenih zadrških i, iz, iz moralnog, aspekta. E, kolega Hojsling. Zahvaljujem. Ja se slažem sa izvjestiteljem iz Kopa Kožeke ali smatram da postoji neki drugi aspekti koji bi bili e, interesantni današnjim slušateljima. Ako pogledamo europsko pravo o zaštiti životinja, kada govorimo o kloniranim e, životinjama, jasno je da se kloniranje mora izbjeći zato što dovodi u opasnost zdravlje životinja i o tome uopće ne trebamo raspravljati. Ali ako ne postoji neki drugi put osim zabrane kloniranja na temelju nužnosti zaštite životinja. E, to je u redu, ali na neki način smatram da vi niste bili e, konzistentni u vašem izlaganju. Kada govorimo o uvozu E, životinje Europsku uniju kada govorimo o troškovima. E, također ste rekli da nije moguće zahtijevati obavezno označavanje. Dakle, to je nešto o čemu raspravljamo još već četiri godine, još uvijek nemamo e, istraživanje o tom području. Kao što je rekao i prvi izvjestitelj, vrlo jasno, ono što želimo izbjeći, a to su sukobi sa SAD-om e, i to zbog TTIP-a. No činjenica da, komisija, da bi komisija trebala biti vrlo jasna po tom pitanju, da bi trebala dati do znanja da moramo biti jako oprezni e, po pitanju označavanja, bi to moglo donijeti nove troškove. Činjenica je da mi u Europi ne želimo kloniranje, ali kada govorimo o e, označavanju, ovdje govorimo i o označavanju hrane koja potječe i od potomstva kloniranih životinja. Dakle, to je nešto što je prvenstveno političko pitanje, a čini nam se da stav komisije nije ujednačen. E, rasprava u Europskom parlamentu je bila do sada e, učinkovita i usklađena i nadam se da će tako biti u budućnosti. Kolega Bove. Hvala gospodine predsjedatelju. Za početak dozvolite da zahvalim stručnjacima na vrlo zanimljivim izlaganjima. Ja mislim da je prvo pitanje koje si trebamo postaviti trebamo li danas klonirane životinje i je li to u interesu uzgoja ili nije? To je prvo pitanje koje se treba postaviti. U čemu je naš interes? Imamo raznolikost u proizvodnji i odgovor je da nemamo potrebe za e, kloniranim životinjama, to je barem ono što ja zaključujem, ali ja bih želio da mi netko na to jasno odgovori. Ako je odgovor na to pitanje ne, zašto onda na tome dalje insistiramo? Treće, Kontekst e, e, TTIP-a. Mislim da e, mora postojati odluka Europske unije, a stvari su vrlo jednostavne. Bez uvoza životinja iz zemalja koje kloniraju životinje, tako dugo dok nemamo DNK kloniranih životinja, kako majki, tako i potomstva, i dokaze o podrijetlu i naravno vrlo je važno izuzeti uzorke od e, svih jedinki koje se uvoze iz takvih zemalja kako bismo bili sigurni da E, nema uvoza kloniranih životinja, jer kada govorimo o označavanju, da, označavanje jest nešto o čemu treba voditi računa, ali činjenica je da vi ne možete staviti u DNK životinje e, samo tako nekakav marker koji će poslužiti za označavanje klonirane životinje. To jednostavno možete učiniti putem uzoraka. Postoji čitav niz stvari o kojima smo govorili. Govorilo se o mnogobrojnim zdravstvenim i malformacijama. Također, govorilo se o tome, a želio bi da mi to e, još jednom netko potvrdi, da postoji vrlo visoki stupanj e, pritiska na e, životinje majke koje se među ostalim moraju podvrgavati i hormonalnim terapijama što pak može dovesti do značajnih zdravstvenih problema i maltretiranja životinja koje je zaista neprihvatljivo. Mislim da su to sve teme o kojima treba govoriti. Posljednja stvar koju želim reći, zato što ne znam jesu li uz to provedene kakve analize, dakle što s mlijekom, primjerice mliječnim proizvodima, od e, kloniranih životinja postoji li dakle bilo kakve modifikacije u metabolizmu do kojeg bi moglo doći zbog toga što je mlijeko podrijetlom od klonirane životinje. Hvala, kolega Hazekamp. Hvala gospodine predsjedatelju. Zaista sam šokirana da ovdje ponovno moramo voditi raspravu o kloniranju životinja. Potrošači to ne žele, uzgajivači ne trebaju, a životinje koje sudjeluju u takvim postupcima itekako pate. To je ne samo skup postupak, i postupak koji traži vrlo veliki broj jedinki. Radi se dakle o postupku koji traži i E, životinje donore, surogat životinje i u konačnici se dobije veliki broj kloniranih životinja. To je barem osnovna ideja. Kad pogledate povijest kloniranja životinja, a imam i pitanje vezano uz to za profesora Bruma, možete vidjeti da se kloniranje provodi već nekoliko desetljeća. U ovim izlaganjima koje smo čuli, nisam razabrala je li došlo do ikakvog poboljšanja u smislu tehnike koja se koristi, učinkovitosti, dobrobiti životinja. Neki članovi usprkos tome traže privremeni moratorij, a i ne potpunu zabranu. Pitanje koje želim postaviti je sljedeće. Mislite li da postoji mogućnost poboljšanja tehnike kloniranja i poboljšiti životinja koje sudjeluju u postupku kloniranja u skorijoj budućnosti. Hvala, kolega eh, eh, Govorit ću na materinskom jeziku nizozemskom. Kao prvo, Kršćanska i protestanska stranka, čiji sam ja član u Nizozemskoj, protivi se kloniranju zbog etičkih razloga. To je protuprirodno, a također dovodi do visoke stope mortaliteta, kao što su ljudi već rekli. Imam pitanje za predstavnika komisije. Određeni broj zemalja, uključujući SAD i Kinu, potvrdili su da kloniraju životinje na svojem teritoriju, ali nisu u stanju potvrditi u kojoj mjeri se to događa i to je od presudne važnosti. Pitanje koje želim postaviti je sljedeće. Je li to zaista nepoznati podatak? Jer prilično je zabrinjavajuće da ljudi imaju tako nerestriktivan pristup kloniranju s obzirom na posljedice koje to izaziva. Želio bih odgovor komisije. Hvala lijepa, gospođa Juso. Puno hvala predsjedatelju, puno hvala i svim osobama koje su se danas obratile E, ovdje e, na saslušanju. Ja smatram da je kloniranje tehnika koje nam dovodi nova znanost i nove tehnologije koje bi mogle poboljšati e, zapravo životinsku rasu na neki način i EFSA nam kaže da nema nikakvih opasnosti po pitanju sigurnosti hrane. Dakle, ono što se postavlja to kao problem je zapravo problem etičke naravi i dobrobiti životinja. Ono što mene brine je E, namjera koja je postojala ranije, a to je da se uvede označavanje. Dakle, činjenica je da se klonirana životinja može označiti, ali e, životinja koja je e, klonirana i kada ima svoje potomstvo, njega je teško razlikovati od potomka tradicionalno uzgojene životinje. I kako ćemo to moći označavati? Dakle, ne možemo e, pratiti te naredne generacije svih tih e, kloniranih životinja i upravo je nešto što moramo izbjeći, e, a to je administrativna opterećenja i nemogućnost na kraju krajeva kloniranja, odnosno označavanja takvih životinja. Zahvaljujem. Pan poseł Hvala gospodine predsjedatelju. Evo, ja bih želio zahvaliti gospodinu povjereniku kao i stručnjacima koji su upravo držali izlaganja. Neću biti pretjerano originalan e, u usporedbi s onime što su kolege već rekli. E, zaista, danas smo iz izlaganja triju stručnjaka zapravo čuli da ili uopće nemamo ili imamo vrlo malo argumenata kojima se može opravdati kloniranje životinja. Kad govorimo o reproduktivnom materijalu, embrijima i sjemenu iz prve generacije, i korištenju tog materijala u kloniranju nešto što zaista može predstavljati problem i za tu prvu generaciju, a isto tako i za buduće potomstvo, a da ne govorimo o tome da je usko povezano s narušavanjem dobrobiti životinja. Kad govorimo o označavanju i sljedivosti, tu također postoji čitav niz problema. Želio bih postaviti jedno pitanje. Što danas opravdava, i to je pitanje za komisiju, dakle što opravdava nastavak rada na istraživanju kloniranja, budući da smo čuli i od stručnjaka i od europarlamentaraca da zapravo za to ne postoji stvarno opravdanje. Postoje li kakvi skriveni ciljevi ili ciljevi koje se ne može otkrivati zbog kojih se i dalje inzistira na pitanju kloniranja? Hvala. Na nauka da, činjenica je da je znanost ta koja bi nam mogla odgovoriti. Kolega Sendra. Eh, muchas gracias, Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem svima koji su se danas javili za riječ eh, i zahvaljujem današnjim stručnjacima. Po mom mišljenju, nakon što sam e, poslušala sve ono što je već bilo rečeno, ja bih rekla da za mnoge osobe e, danas ovdje i uključujući i nas, da smo mnogi ti koji se pitamo e, koji je interes u tome da nastavimo s kloniranjem. I je li samo stvar u tome da pokušamo povećati troškove proizvodnje za proizvođače za uzgajače e, životinja ili postoji još nešto dalje od toga. Dakle, ono što mi ne svačamo, a to je zašto moramo raspravljati, gubiti vrijeme i trošiti javni novac na raspravu o nečemu što je vrlo jasno, o nečemu što ne treba našem društvu i našim građanima. I zato je moje pitanje komisiji sljedeće. Možete li nam odgovoriti e, koji su interesi u pozadini želje da se nastavi sa pitanjem kloniranja? Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Nakon izlaganja stručnjaka kojima zahvaljujem na informacijama koje su nam dali, zapitala sam se, ali zašto uopće održavamo ovo saslušanje, budući da nam se još jednom objašnjava da u konačnici kloniranje zapravo nema nikakvih pozitivnih aspekata kako za dobrobit životinja, tako i za poljoprivredu u cjelini. Barem europsku poljoprivredu, kako ju e, sagledavamo danas i kako ju želimo održati. Već smo održavali rasprave o kloniranju ovdje u Evropskom parlamentu. Moram priznati da me posebno iznenađuje što se sustavno vraćamo na to pitanje i kad kažemo pa gledajte javno mnjenje zapravo nije naklonjeno kao kloniranju kao ne genetski modificiranim proizvodima. E, postavljam si pitanje. Da, činjenica jest da javno mnjenje nije naklonjeno time, ali s druge strane čujemo da niti stručnjaci nisu. Ako vidimo da stručnjaci smatraju da to nije nešto što je sasvim dobro, onda možemo zamisliti da su predstavnici javnog mnjenja još i manje skloni prihvatiti e, eventualne pozitivne aspekte i da je njihovo stajalište, možemo zamisliti, još i strože nego što je to slučaj sa GMO-om. Postavljam si dakle pitanje zbog čega se vraćamo na tu temu. Ponekad možda postoje neki razlozi koje ne možemo otvoreno priznati. O tome su već govorili neki moji kolege. E, dvojbe su očito vrlo snažne, posebice kada se radi o sjemenu i embrijima, kada se radi o potomstvu koje dolazi iz Argentine, Brazila, Urugvaja, Sjedinjenih američkih država od 300 tisuća do petsto tisuća tona goveđeg mesa dolazi iz Argentine i iz SAD-a, a znamo da se radi o zemljama koje dozvoljavaju kloniranje, ne postoji nikakav sustav sljedivosti. Dakle, postoji licemjerstvo u odnosu na potrošače, a sve to zapravo me vodi k postavljanju jednog vrlo jasnog pitanja, a to je zašto bismo prihvaćali praksu drugih koja ne odgovara našoj vlastitoj kulturi. Hvala. Hvala. Evo, činjenica je da je na neki način naša zadaća da razmotrimo situaciju iz različitih kutova. Kolega Megines, kolegica Megines. Hvala gospodine predsjedatelju. Ispričavam se ako ponavljam stvari koje su kolege već rekli kao doprinos ovoj raspravi. Mislim da zaista moramo uzeti u obzir i situaciju do koje je nedavno donijelo, do koje je nedavno došlo u Irskoj, gdje je obavljena biopsija 2011. godine kod e, konja e, koji je sudjelovao u konjičkim skokovima i e, temeljem toga imamo e, dvije klonirane životinje. Radilo se zapravo o vrlo poznatom konju koji je sudjelovao u konjičkom sportu. Priča je bila itekako prisutna u irskim medijima i moram priznati da u irskim medijima zapravo nije bilo nikakvih dvojbi niti zabrinutosti, već je zapravo radili o nedavjerojatnoj podršci toj poznatoj životinji koja je sudjelovala u mnogobrojnim utakmicama i e, bila toliko poznata. Postavljam si pitanje, možemo li imati dva različita standarda gdje u određenim sektorima uzgoja životinja i proizvodnje zapravo bez problema obavljamo biopsiju kako bismo mogli koristiti e, stanice e, i klonirati životinje i drugu situaciju u kojoj to nije prihvatljivo. Dakle, očito je da postoji određene dvojbe kada se radi o korištenju kloniranja kod proizvodnje hrane strane. Zanima me mišljenje stručnjaka o tome. Dziękuję pani poseł Durneno, Bardzo proszę. Merci, euh, monsieur. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da argument E, smanjivanja rizika u potpunosti pada u vodu ako vidimo da zdravlje životinja pati, da dolazi do malformacija. Imali smo prilike čuti e, da postoji čitav niz problema kao i nedavno situacija sa bispenolom A. Postoji li dakle apsolutno ikakav dokaz e, koji bi zapravo pokazivao na to da u prehrani životinja i općenito u njihovom uzgoju ovakvi postupci dovode do poboljšanja situacije. Hvala. Dobro, nitko se više ne javlja za riječ i sada bih dakle e, dao mogućnost da naši stručnjaci odgovore na vaša postavljena pitanja. Evo, svatko od njih ima pet minuta na raspolaganju. Dakle, i na kraju ćemo čuti još i izdeljicu moji. Možemo krenuti sa gospodinom Venemanom. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem svim pitanjima, zastupnicima. Prije svega naglasio bih sljedeću stvar. Mnogi govornici rekli su da imamo različita mišljenja, no mislim da se to zapravo radi samo nekim manjim pitanjima. Načelno, ja i moje kolege iz Kope dijelimo isto mišljenje, ali pozabavio bih se nekim od ovih točaka. Jedna je stvar koja možda djeluje različito, Pitanje, postali li prednosti kloniranja za gospodarstvo, za sektor uzgajivača? E, čini se da ne postoje prednosti, skupo je, dakle ne, ne donosi kratkoročno gledano velike prednosti, no potrebno imati na umu da se klonira samo na samom vrhu uzgojene piramide i mnogo na ukoliko je to uspješno, novac će se vratiti. Dakle, postoji prevelik broj poteškoća, slušamo stalno o tome i mi ne tvrdimo da je trenutno potrebno uvesti kloniranje. No, s druge strane, niti naši kolege s druge strane oceana nisu baš glupi. Kloniranje mnogo košta, ali oni ga svejedno provode i vjerojatno gospodarski profitiraju od toga. Što me dovodi do sljedeće teme, a to je trgovina sa SAD-om. Jedan zastupnik pitao da li je moguće e, porijeklo hrane i drugih proizvoda kloniranih životinja odrediti kako ti proizvodi ne bi mogli ući u Europsku uniju. Zapravo to bi trebalo pitati komisiju. Vječeno, moje mišljenje je da je to vrlo teško. E, trebali bismo biti sretni što je zapravo broj kloniranih životinja vrlo ograničen s druge strane oceana. Njih se dakle koristi samo na vrhu te piramide, no čim krenemo korak dalje i pokušamo ograničiti potomke kloniranih životinja, tada se stvara veliki problem, problem zabrane prehrebenih proizvoda koji koriste klonirane životinje ili njihove potomke. Po meni to se čak čini da je nemoguće. Dakle, ukoliko imamo jednog bika koji je mnogo krava e, proizveo, jedan bik može iznimno velik broj potomaka proizvesti, tada je jasno teško da se tu stvari kompliciraju. Dakle, kako riješiti takav problem? Dakle, pretpostavljam da sljedivost hrane kloniranih životinja e, bi moglo biti relativno lako pitanje, no sljedivost hrane od potomaka kloniranih životinja je nešto što je bilo iznimno komplicirano. I to će također biti sastavni dio pregovora sa SAD-om. Vjerojatno ste već vidjeli dokumente koje je SAD poslao. Dakle, ne znam da li žele postići sporazum sa eh, Europskom unijom, ali svako će to učiniti prilično nevoljko ako do toga i dođe. Imali smo i pitanje o tome zbog čega se nastavlja sa istraživanjem. Općenito govoreći da cijeli svijet e, se ne bavi kloniranjem, mi bismo bili prvi koji bi rekli ne, ni mi nećemo klonirati. No živimo u jednom konkurentnom svijetu i po pitanju uzgoja životinja gdje jednostavno živimo u svijetu i postoje mnoge, postoje poteškoće u konkurenciji koju stvara SAD i Kanada. Jer sjeme koje oni izvode iz svoje zemlje, izvoze, je gotovo deset puta veće, veća količina na što mi možemo izvoziti iz Europe. Dakle, konkurencija s njima je već vrlo nezgodna. I kada bi oni bili dovoljno sretni da uzgoje jednog kloniranog bika, koji će biti mnogo bolji nego naši u Europi, tada ćemo izgubiti u toj tržišnoj utrci. I još jedna posljednja napomena, e, nadvezem se na ono što je dr. Brum rekao, e, imajte na umu da se više ne bavimo proizvodnjom mlijeka. Do 2000. da, time smo se bavili, željeli smo više mlijeka, masti, proteina, no od 2000. Uzgoj se mnogo promijenio, dakle uzgajamo po pitanju mnogih drugih odlika, zdravlje, dugovječnost i oblici stopala i nogu. Dakle, sada pokušavamo uzgojiti e, krave koje će duže moći boraviti na farmi. I to je nešto što nam je potrebno i u budućnosti, zbog toga što postoje različite okolnosti koje se mijenjaju, primjerice klimatske promjene. Dakle, mi s vremena na vrijeme moramo promijeniti neke teme e, kojima se bavimo u uzgoju, a kloniranje bi za to bilo od koristi. Hvala. Bardzo dziękuję. Jako kolejny ekspert pan Dawid. Bardzo proszę. Też nie więcej niż 5 minut. Zahvaljujem. Sada dajem riječ e, kolegi Savija Davidu. Ispričavam se gospodinu Feranu, nastavit ću e, na engleskom jer predstavljam Kopu Kožeku koja je engleska e, organizacija, iako sam ja ponosan na to što sam francuz, engleski je naš službeni jezik i I dakle, sljedeća stvar, zastupnica Aguilera Naglasio bih e, nešto što se tiče vaše opaske. Ono što ste rekli je vrlo važno za nas. I upravo iz tog razloga e, radije bismo imali e, uredbu nego direktivu kako bismo se pobrinuli da se ista politika provede u svim državama članicama. Daću vam i primjer prijedloga o kojem se trenutno raspravlja u komisiji Dakle, što se tiče uredbe, radilo bi se o tome da se zamijeni prethodna direktiva koja je provedena različito u pojedinim državama članicama. Dakle, imat ćemo novo zakonodavstvo o kloniranju, o Europi, no to bi trebala biti uredba kako bi se e, izbjegle razlike u provedbi i sljedivosti. Sljedeća stvar, e, komentar gospodina Bovea, ja se u potpunosti slažem s njim. Dakle, kloniranje nam nije potrebno kako bismo imali održiv uzgoj. Europa danas još ima priliku neke alternative e, ponuditi kineskom ili američkom modelu što se tiče uzgoja. E, SAD je dvije alternative predložio, Holstein za mlijeko i Angus govedinu za meso. U Europi za mlijeko imamo Mobiljar, e, skandinavijski red, normans i tako dalje. Za meso umjesto angusa mi imamo nekoliko različitih mogućnosti e, iz Francuske, Italije i tako dalje. Dakle, genetska raznolikost je nešto što je ključno unutar pojedine pasmine i imajući na umu sve pasmine unutar Europe. I to je ono što je za nas ključno, ja se sa time potpuno slažem i mislim da je cijela industrija Europi svjesna te prilike da se zadrži raznolikost vrsti. još jedna stvar je da s jedne strane imamo situaciju u Europi e, i ne prihvaća se stavljanje na tržište e, hrana koja potječe od kloniranih životinja, to je želja potrošača, sa time se svi slažu, no nalazimo se u jednom globalnom svijetu sa uvozima, e, uvozima ne samo sjemena i embrija, već i hrane, i trebali bismo biti svjesni da bez jasne mogućnosti sljedivosti na granicama ili transparentnosti od samih uvoznika, i to ne samo što se tiče pedigrea, već i o svim detaljima, moram reći da DNK testiranjem ne možemo razlikovati klonirane životinje. Radi se o istom DNK. I ukoliko uvoznik u pedigreu ne navede da se radi o određenom klonu kojih roditelja, tada se to neće moći slijediti. To su dakle bili moji komentari koji se tiču e, ovih različitih zanimljivih pitanja koje ste nam uputili. Hvala. Hvala. Evo sada dajem riječi profesoru Brumu, izvolite. Thank you. Hvala vam. Prije svega imali smo pitanje o tome zbog čega nam je potrebno klaniranje. Mislim da je gospodin Vedeman na to dobro odgovorio. Također valja napomenuti da jedan od razloga iz kojeg se kloniranje koristi je da se e, nastavi sa genetski modificiranim e, sojevima i to je nešto što se koristi u istraživanju u Europi kako bismo mogli dobiti veći broj e, pojedinih jedinki. Dakle, kako bismo to dobili iz kloniranih životinja, koristimo e, ovaj sustav. I to mislim da će u budućnosti biti najveća prednost kloniranja. A imao sam jedno izravno pitanje e, o tome da li je došlo do poboljšanja metodologije što se tiče dobrobiti majki poteškoći e, u rođenju, deform, malformacijama mladih životinja i odgovor je da kloniranje postoji već dugo vremena i metode koje se za sisavce koriste, koriste se već 16 godina. A još uvijek se suočavamo sa istim problemima kao i kod prvog korištenja ovih metoda. Dakle, nismo mnogo napredovali u tom smislu i kratkoročno određene probleme ne možemo riješiti. Kada gledamo različite vrste, da sam neke dokaze o postojećoj raznolikosti, kloniranje stvara probleme za majke sisavce i za njihove potomke kod sisavaca, ptica i riba i zapravo kod svih životinja koje smo razmatrali, uključujući e, i konje irska mm, zastupnica je spomenula kloniranje konja. Ukoliko kloniramo konja, doći će do određenih problema. Niti jedno mm, uvaženo istraživanje se nije provelo tome, no nema razloga da smatramo da se isti problemi ne bi pojavili kod konja. Zbog čega se to radi u drugim zemljama? Činjenica je da u nekim zemljama ljude, javnost, e, donekle manje brinu pitanja dobrobiti velikih životinja. Mislim da je razlog zbog koga je to dozvoljeno u SAD-u, Argentini i nekim drugim zemljama je e, zbog toga što dobrobit životinja je nešto što se ondje ignorira. A to su stvari koje europska javnost e, ne tolerira. Dakle, nošenje štete životinjama. No druge zemlje još nisu uhvatile korak sa time, iako postoje znaci da će, se, da će do toga doći u budućnosti. A, općenito pitanje može li se identificirati, živo, identificirati životinju? To je očito jedno od najvažnijih pitanja. Imamo putovnice za stoku, dobro pratimo što se sa njom događa, sljedivost je vrlo kvalitetna, imamo sve bolje metode označavanja životinja, to se stalno razvija, e, čipiranje životinja, zatim imamo bolju metodologiju za identifikaciju putem DNK i može biti da u ne toliko dalekoj budućnosti će biti moguće mnogo jeftinije identificirati životinje e, DNK analizama. No trenutno je to preskupo, ali u svega nekoliko godina to bi se moglo promijeniti. Možemo li dakle identificirati životinje koje su potomci kloniranih životinja koji potječu od uvoznog sjemena ili jaja? Odgovor je to bi se moglo ukoliko bi se zatražilo dobavljača da daje punu evidenciju porijekla životinja. I dakle, ukoliko je ta eh, evidencija istinita, tada bi se to moglo upotrebiti isto kao što se upotrebljava u EU za označavanje nekih životinja. No kao što je gospodin David rekao, ne možemo sa apsolutnom sigurnošću identificirati da je jedna životinja potomak druge, treće generacije kloniranja životinje. To ne možemo, e, to bi se moralo kroz određenu evidenciju učiniti i zatim to sve skupa povezati sa informacijama o DNK roditelja. Dakle, postoje mogućnosti toga, ali to bi bilo relativno skupo za provesti. No, ponovno govorimo o vrlo malom broju životinja koje se uvoze. Koliko primjerice primjeraka sjemena ili jaja bi bilo vezano. Mislim da je taj broj vrlo malen, a svi oni bi trebali imati vrlo sveobuhvatnu evidenciju toga odakle sjeme primjerice potječe. To je već nešto što se traži, dakle ne čini mi se previše složenim reći ukoliko je porijekla klonirana životinja, ne može se uvesti. U suprotnom, javnost će odbiti korištenje potomaka kloniranih životinja u, u Europi. Dakle, ukoliko bi se to moglo identificirati, bilo bi bolje to učiniti i mislim da će u budućnosti to biti moguće. Hvala. Hvala vam. Evo, na taj način smo čuli naše stručnjake kojima još jednom zahvaljujem. I sada za zaključak ovog prvog okruglog stola pozivam e, izvjestiteljicu Giovanni e, Moj, Moj ako želi e, nešto reći. Ja bih htjela samo postaviti jedno pitanje profesoru Brumu. Dakle, ako je to u redu. Da, da, da, naravno imamo vremena, dakle izvolite. U redu. E, htjela bih postaviti samo jednostavno pitanje. Dakle, e, također će moja kolegica Zomer reći kasnije nešto o tome, e, no mi bismo htjeli pitati profesora Bruma kada govorimo o zdravlju životinja. Vidjeli smo iz istraživanja da klonirane životinje i njihove majke moraju e, zapravo da se moraju E, koristiti jako velike količine hormona kako bi postupak uspio. E, ko nam jamči da se ti hormoni kasnije neće prenijeti na nas građane nakon što konzumiramo e, hranu koja potječe od kloniranih životinja. Tko nam jamči da ti hormoni u visokim razinama neće utjecati na e, stanice potomstva, na stanice također i djece koja konzumiraju te e, proizvode i hoće li to utjecati na druge postupke kao što su biosinteza, kao što su reproduktivne, e, znači transformacija reproduktivnih stanica i tako dalje. Mene zanima postoje li možda istraživanja koja se vežu i uz taj aspekt. Puno vam hvala. Zahvaljujem. Izvolite, profesore Brum, želite li možda odgovoriti? the, Da, hvala vam na tom pitanju. E, zapravo, gospodin Bove je spomenuo da je upotreba hormona nešto što bi utjecalo na dobar bit majki. Dakle, korištenje hormona može imati određene negativne utjecaje na majke. No, ono što vi pitate tiče se daljnjih generacija. I ukoliko koristimo hormone tijekom reprodukcije majki koje će daljnje klonove e, stvarati, ne vidim razloga zbog čega bi to ikako utjecalo na daljnje generacije. Ne bih očekivao da će upotreba hormona ikakve posljedice imati na kasnije generacije. Imat će utjecaj na majku, moglo bi imati utjecaj same mlade životinje. No, ukoliko idemo jednu generaciju dalje, ja ne vidim razloga da bi e, se osjetile ikakve posljedice korištenja hormona. Velo E, ovdje sam govorila također i o e, znači samom, e, samoj izmjeni genoma. Zahvaljujem. sada ćemo samo brzo čuti predstavnika komisije. Nekoliko pitanja bilo upućeno komisiji, naši stručnjaci su dijelom i odgovorili na njih, no sjećam se obveznim reagirati. Prije svega spomenuto je da komisija neprestano pokušava progurati kloniranje. Mislim da to nije baš dobro poimanje stvari. Radi se o tome da smo imali veli, snažan zahtjev od parlamenta da se time pozabavimo i mislim da je ono što je trenutno e, ponuđeno da je naša reakcija na taj zahtjev uzimajući i u obzir stav europske javnosti koja želi da se time pozabavimo. Moram vas podsjetiti da ono što mi predlažemo je zabrana kloniranja i hrane od kloniranih životinja. Dakle, sva rasprava koju danas imamo tiče se potomaka zbog toga što se u potpunosti slažemo što se tiče svega ostalog i mnogi od vas su to i sami rekli. Dakle, recimo jedino pitanje kojim se još moramo pozabaviti je što ćemo sa potomcima, sa sljedećom generacijom, a tu vas podsjećam da prije svega studija je još u tijeku, a druga je važna stvar da zapravo nemamo nikakve znanstvene metode za razlikovati hranu, mlijeko, mlječne proizvode, mesne proizvode, e, kloniranih životinja od konvencionalne hrane. Dakle, nikakav alat ne postoji na raspolaganju za to odrediti. Kao što su stručnjaci rekli, jedini način je administrativno rješenje, dakle sljedivost putem dokumenata skroz do ne znam koliko generacija uopće unatrag. Dakle, na razmatranje bih stavio još jedan element. Postoji malen broj, ali postoji uvoz i je i sjemena iz zemalja gdje je kloniranje dozvoljeno. Ja bih zamolio poljoprivrednike, pitao bih poljoprivrednike i e, uzgajivače zbog čega žele uvoziti taj materijal. Obično to je zbog životinja koje su mnogo kvalitetnije koje potječu od tog materijala. No, ukoliko imamo poteškoće razlikovanja između kloniranih i ne kloniranih životinja i zabranimo to, zapravo ćemo zabraniti uvoz bilo kakvog e, materijala, e, zametnih proizvoda i to je nešto što također moramo imati na umu. Slažem se da vjerojatno u kloniranim je i sjemenu da bi moglo biti lakše pronaći rješenje za sljedivost, čak i ako je to putem dokumenata, ali potomci su dakle veći problem jer tu postoje velik utjecaj, a nadam se da ćemo i dovršiti studiju koja se time bavi do kraja ove godine. Hvala. Evo, sada smo zaključili prvi dio, odnosno prvi okrugli stol i to ka, sa zakašenjem od samo dvije minute. Evo sada e, ustupam predsjedavanje kolegi Giovanni Laviji. Hvala vam. Sada ćemo započeti sa drugim panelom koji se bavi osobito relevantnim pitanjima, a koje su ovlasti odbora ENVI. Konkretno znanstveni, etički problemi i perspektiva potrošača i odmah dajem riječ gospođi Somer, izvjestiteljici Envija, da nas uvede u sljedeći panel, nakon čega ćemo imati prezentaciju troje govornika. Gospođo Somir, izvolite. Puno hvala predsjedajući. Dobro, dakle, jako je bio zanimljiv ovaj prvi okrugli stol. E, evo da prelazimo na drugu temu. Sada ćemo čuti drugu skupinu stručnjaka koji su e, također nadležni za znanstvene i etičke aspekte te potrošačka pitanja. To su teme koje su jako važne i drago mi je što imamo govornike sa visokih razina. Imamo predstavnika EFSE e iz Odjela za znanstvenu strategiju i koordinaciju, gospodin Robinson. Nakon toga imamo predstavnika Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama. Već od početka smo rekli da su etička pitanja ta koja su za nas od iznimne važnosti. I na kraju ćemo čuti višu savjetnicu u području politike hrane Europske organizacije za zaštitu potrošača BEU, gospođu Kamil Perin. Dakle, govorit ćemo i o sigurnosti prehrambenih proizvoda sa stajališta potrošača. Ja sam sigurna da će e, ovaj drugi dio saslušanja biti jednako zanimljiv kao i prvi dio. Hvala vam lijepo. Sada ću dati riječ gospodinu Tobinu Robinsonu, načelniku odjela za znanstvene strategije i koordinaciju EFSE. Njegova će prezentacija trajati 10 minuta i na zahtjeve Europske komisije EFSA je usvojila znanstveno mišljenje o primjeni kloniranja te utjecaju na dobrobit i zdravlje životinja i na tome se radilo 2008., 9. i 10. Odjel gospodina Robinsona nadgleda provedbu strategija EFSE i također je zadužen za znanstveni odbor i jedinicu za rizike na koje se, čim se formiranje upravo radi i gospodine Robinson dajem vam riječ. Zahvaljujem predsjedniče, dame i gospodo, lijep pozdrav. Ukratko bih želio sažeti rad EFSE koji se bavi kloniranjem. Konkretno, za početak podsjetio bih vas na ulogu Europske agencije EFSE jer je procjena rizika eh, jedan od kamena temeljaca Europske unije što se tiče sigurnosti hrane i krmiva. Radimo u bliskoj suradnji sa nacionalnim tijelima i tako smo otvoreni za konzultacije sa svim dionicima koje se bave hranom i krmivom i EFSA zapravo vama nuži znanstvene savjete o postojećim rizicima i onima koji se tek pojavljuju. Podsjećam vas da je EFSA neovisna europska agencija, financirana europskim proračunom, ali koja funkcionira odvojeno od komisije, parlamenta i država članica. Uloga EFSE u ovom pitanju, EFSE dobila zapravo cijeli niz pitanja Europske komisije kojima se traže znanstveni savjeti u području sigurnosti hrane, dobrobiti zdravlja životinja i zaštite okoliša vezano uz kloniranje životinja. I kao što je predsjednik spomenuo, EFSA je podnudila savjete znanstvene u četiri navrata komisiji 2008. 9. 10. i 12. I ponovno, dakle, radi se o znanstvenim savjetima koje podržavamo, kojima time podržavamo Europsku komisiju. Znanstveno mišljenje iz 2008. E, na temelju zahtjeva Europske komisije bilo izvješće koje je ponuđeno na javnu konzultaciju kako bi svi dobili priliku doprinijeti tom dokumentu. E, dobili smo, e, zaprimili smo podneske od 64 strana i zaključci tog mišljenja bili su da u području kloniranja životinja 2008. imali smo dovoljno podataka, ograničenih podataka, e, odnosno previše ograničene podatke kako bismo bilo kakve zaključke dali osim za svinje krave i zaključili da postoje problemi vezani uz zdravlje i dobrobit kod juvenilnih životinja, ali nema razloga za brigu što se tiče sigurnosti hrane, mesa i mlijeka. 2009. Europska komisija ponovno zatražila ažurirano znanstveno mišljenje sa naglaskom na dobrobit i zdravlje životinja tijekom cijelog životnog ciklusa kloniranih životinja. Imali smo još jedno konkretno pitanje o tome da li je moguće e, trenutno zaključke na temelju svinja i krava proširiti na e, kokoši, ovce, koze. I mi smo potvrdili zaključke iz 2008. i zaključili da se ne može e, prenijeti zaključke nove druge vrste, barem na temelju podataka koje smo imali na raspolaganju. 2009. i 2012. ponovno je komisija zatražila mišljenje EFSE o istim pitanjima 2010. i 2012. E, provedena je potpuna revizija istraživanja o kloniranim životinjama i njihovim potomcima i ponovno bili smo otvoreni za doprinos sviju zainteresiranih strana, provedene su rasprave sa našim stručnjacima i ponovno smo potvrdili 2010. i 2012. zaključke prethodnih znanstvenih mišljenja, dakle iz 2008. i 2009 malo detaljnije koji su zapravo bili zaključci. Što se sigurnosti hrane tiče, na temelju studija koje su nam bila na raspolaganju, e, nisu se pokazale razlike u sastavu proizvoda kloniranih životinja, dakle mesa i mlijeka, e, u usporedbi sa zdravim konvencionalnim životinjama. I to osobito što se tiče sastava, dakle aminokiselina, masti, vitamina, kalcija, pepela i vode, jer su oni bili potpuno isti između kloniranih i nekloniranih životinja. Uz to na raspolaganju su studije o alergenskim svojstvima koje pokazuju da ne postoje nikakve razlike između kloniranih i konvencionalnih životinja, odnosno njihovog mlijeka. Međutim, napomenuli smo da nisu provedene dugoročne studije toksičnosti, vjerojatno zbog toga što ne postoji, e, nisu postojale zahtjevi potrebe za takvim studijama. Što se tiče dobrobiti zdravlja, e, napomenuli smo da postoje brige, da postoji razlog za brigu i to dvije stvari, prije svega povećan broj smrti u svim razvojnim fazama, fetalnim, perinatalnim, juvenilnim i isto tako druga stvar učinci na surogat majke. Dakle, komplikacije tijekom trudnoće i slični problemi. Povećan broj smrti u svim fazama razvoja pripisanje je epigenetskim disregulacijama i te brige ne utječu potomke kloniranih životinja e, do kojih, je, do kojih se dolazi kroz konvencionalni uzgoj. Što se tiče učinkovitosti kloniranja, već ste čuli te informacije od drugih govornika, e, poboljšava se istraživanje te tehnologije, no nema značajnih napredaka cjelokupnog okupne učinkovitosti kloniranja. Dakle, za krave rata uspješnosti kloniranja e, prema znanstvenoj literaturi je 6 do 15%, naspram 45 do 60% stope uspješnosti e, za normalne postupke. Za svinje znanstvena literatura pokazuje da je rata uspješnosti, stopa uspješnosti 6% otprilike. I konačno postavljeno pitanje efci o rizicima za okoliš i kroz sve četiri procjene koje smo proveli nisu se pokazale nikakve opasnosti za genetsku raznolikost ili za bioraznolikost u okolišu. Dakle, na temelju ograničenih podataka koji su na raspolaganju ne pokazuje se da bi moglo doći do bilo kakvih e, opasnosti po okoliš e, zbog kloniranih poljoprivrednih životinja u usporedbi sa onim iz konvencionalnog uzgoja. Informacije koje mi imamo na raspolaganju, dakle, ne pokazuju mogućnost takvih opasnosti. Hvala. Thank you very much. And now we Hvala vam lijepa. Sada možemo prijeći na sljedećeg govornika, profesor Pere Puigio Domenek Roseli, koji dolazi iz Europske grupacije za etiku u znanosti i novim tehnologijama. Održat će 10 prezentaciju i posebice će se usredotočiti na stajalište grupacije za etiku vezano uz kloniranje. Hvala vam lijepa. Europska Grupacija za etiku u znanosti i novim tehnologijama je 2007. godine, krajem 2007. godine dobila zahtjev od predsjednika Europske komisije da iznese mišljenje vezano uz etičke aspekte e, kloniranja životinja u svrhu proizvodnje hrane. Mišljenje je objavljeno i dostupno je pa bih uputio sve one koji su zainteresirani na objavljeni tekst. Na zahtjev predsjednika Europske komisije grupacija je kao prvo konzultirala stručnjake, održana je rasprava, nastojali smo pozvati stručnjake iz različitih sektora, e, uzgajivače, poljoprivrednike i ostale informacije koje su tada bile raspoložive. Također smo proveli postupak javnog savjetovanja vezano uz to pitanje, to je vjerojatno jedan od prvih takvih postupaka. Dobili smo više od 300 doprinosa u tom postupku. Također smo održali i javni okrugli stol e, na kojem su sudjelovali različiti dionici, njihovi predstavnici i na taj način smo prikupili različita stajališta i u konačnici pripremili smo jedno mišljenje u kojem smo nastojali sažati sva ta stajališta i u kojima smo nastojali iznijeti savjet za Europsku komisiju komisiju o onome što smo mi smatrali najvažnijim etičkim problemima vezanima uz ovo pitanje. Pokušamo li izdvojiti glavne etičke dvojbe koje postoje vezano uz ovo pitanje, možemo zapravo govoriti o četiri poglavlja dvojbi. Prvo, vezano uz same klonirane životinje i njihovo potomstvo, a iz toga možemo zaključiti da neki pojedinci, kao što smo već čuli, smatraju da je problem skledišta prava životinja i dobrobiti životinja, kao i zgledišta zdravlja e, životinja, vrlo velik. Druga stvar, imali smo prilično prilike vidjeti da postoje određene dvojbe vezane uz ljudsko zdravlje i dobrobit ljudi, posebice u kontekstu sigurnosti hrane, a isto tako i u kontekstu opskrbe prehrambenim proizvodima zato što se e, ta tehnologija može koristiti u proizvodnji hrane. Međutim, primarno su dvojbe bile vezane uz sigurnost hrane. Također tu se javlja i argument prelijevanja na e, zapravo sektor kloniranja životinja. Ako prihvatimo u ovome trenutku kloniranje životinja, to nas u konačnici može dovesti do situacije gdje ćemo prihvatiti korištenje te iste tehnologije na ljudima, a to je kao što znate nešto što je zabranjeno u svim zemljama. Također su postojale određene dvojbe uz pitanje genetske raznolikosti kao i pitanje sigurnosti, zaštite okoliša, održivosti, eventualnog onečišćenja. Zato što bi pojačano korištenje određenih vrsta za proizvodnju mesa primjerice moglo imati negativa učinak na sva ta pitanja i u konačnici pitanja koja se tiču samog društva. Dakle, pitanje javne percepcije, društvenog prihvaćanja, društvene vidljivosti i e, stajališta potrošača. Također, tu su i pravna pitanja. Razlika u dostupnosti određenih vrsta te pitanje zaštite intelektualnog vlasništva. I na kraju pitanje održivosti poljoprivrede i eventualne decentralizacije poljoprivrede. Kao što vidite, neke od ovih dvojbi su prilično specifične i usko vezane uz e, kloniranje životinja, ali isto tako e, radi se i o nekim dosta općenitim dvojbama vezanima uz poljoprivrednike. Radi se o pitanjima dobrobiti životinja, sigurnosti hrane, raznolikosti i javne percepcije. Želim također reći da se postavljalo pitanje zašto se koriste upravo te tehnike. I pitanje zapravo koje to za sobom povlači jest E, pitanje prava intelektualnog vlasništva. Ne možete patentirati ili zaštititi patentom životinju, ali svakako možete tehnologiju koja se koristi u kloniranju. I naravno, ako bi došlo do situacije u kojoj bi kloniranje bilo 100% uspješno, automatski bi se takva tehnika zaštitila e, patentom i to je onda nešto što bi postalo pitanjem zaštite intelektualnog vlasništva. Kada se radi o sigurnosti hrane, Trenutačno radimo na mišljenju koje smo dobili od američke agencije e FDA, radi se o vrlo cjelovitom izvješću, a dobili smo i prvi nacrt EFSINog mišljenja e, koje se poklapa s onime što stoji u američkom izvješću. Klonirane životinje, same klonirane životinje neće e, biti stavljanje na tržište prehrambenih proizvoda jer su vrlo skupe, stoga bi se eventualno na tržištu moglo naći e, njihovo potomstvo, a temeljem e, svih izvješća koje smo dobili, pitanje sigurnosti hrane trenutačno nije kontroverzno kada bi postojali bilo kakvi zdravstveni problemi kod kloniranih životinja, one se ne bi koristile za daljnje kloniranje. Međutim, ono što svakako ostaje kao problem jest dobrobit životinja. Percepcija u Europi razlikuje se od percepcije u nekim drugim zemljama, primjerice u Americi. ali jasno se postavlja pitanje da bi moglo doći do razvoja tehnologije koje bi dovele do problema za koje ne bi postojalo rješenje. Što se tiče genetske raznolikosti, postoji dakle pitanje smanjivanja genetske raznolikosti u uzgoju životinja, kloniranje je zaista jedan ekstremni slučaj smanjivanja raznolikosti mogli bismo zapravo reći da je zapravo to nešto što činimo i sa tradicionalnim e, pristupom. E, evo recimo prošli mjesec uginuo je bik koji je imao više od milijunu potomaka, a nije se radilo o kloniranju. E, općenito možemo vidjeti da i u tradicionalnom uzgoju postoji trend smanjivanja genetske raznolikosti. Dakle, pitanje genetske raznolikosti kao takvo jest pitanje koje e, za sobom povlači i tradicionalni uzgoj. Kloniranje se može također koristiti za očuvanje vrsta koje su pred izumiranjem. To je također jedan od aspekata, iako ponekad marginaliziran. I na kraju, javna percepcija ali vjerujem da će i ostali govornici govoriti o tome. Zbog svih navedenih razloga mi smo zatražili od komisije da se provede ispitivanje javnog mjenja u sklopu eurobarometra. E, komisija je tu bila vrlo ekspeditivna. Zaključno, kada se radi o pitanju dobrobiti životinja, Na kraju postavlja se pitanje je li kloniranje opravdano, e, u kojoj mjeri je opravdano u smislu smanjivanja e, razine dobrobiti životinja i eventualnih prednosti e, koje iz toga mogu proizaći. Postoje poteškoće, čitav niz poteškoća skriva se u sustavima označavanja, kao što su neki rekli, postoji mogućnost miješanja, pa smo od komisije zatražili da vidimo postoji li uopće mogućnost e, uspostavljanja sustava sljedivosti. Mislim da tehnika korištenja DNK se uopće ne može koristiti kao rješenje ovog problema. Zbog tog razloga smo zatražili od komisije da razmoti druge mogućnosti. Hvala. Uh, Hvala. A sada dajem riječ gospođi Kamil Perin, e, višoj službenici za pitanja e, uzgoja unutar Beuka, e, Europskog udruženja potrošača. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Dobar dan dame i gospodo. Na ovome saslušanju čuli smo već o mnogim aspektima kloniranja. Ja bih sada zapravo željela istaknuti kakvo je stajalište europskih potrošača kada se radi o kloniranju. Budući da nemamo mnogo vremena, ja ću jednostavno preskočiti ovaj slajd na kojem se nalaze uvodne informacije o Beuku i preći ću odmah na stajalište europljanja kada se radi o kloniranju životinja u e, dva ispitivanja javnog mijenja Eurobarometra 2008. i 2010. godine. Ispitano je dakle kako je stajalište Europljana i Oba ispitivanja dovela su do rezultata koji pokazuju da e, europski građani u velikoj mjeri nisu skloni kloniranju životinja za hranu. 84% smatra ih da postoji određene dvojbe vezano uz dugoročne učinke na prirodu. 58% smatra kloniranje u potpunosti e, neprihvatljivim 2008. godine. To je brojka koja je kasnije 2010. još porasla na 67%. Dvije trećine slažu se da postoje određeni etički problemi zbog kojih bi trebalo odbijati klonirati životinje, a 69% ih smatra da e, bi to predstavljalo određeni rizik e, zato što bi se životinje tretiralo kao robu. Pogledajmo kakva je situacija u Sjedinjenim američkim državama. E, naime, e, možemo vidjeti da isto tako i u drugim istraživanjima postoje poklapanje sa stajalištima iz Europske unije, odnosno potrošača iz Europske unije. Na primjer, 89% potrošača u Sjedinjenim američkim državama želi da se označava mlijeko i meso koje dolazi od kloniranih životinja, 49% američkih potrošača boji se zbog eventualnih negativnih učinaka, 66% nije sklono kloniranju životinja za hranu, a 46% ima ih određene etičke primjedbe. Trenutačno ne postoje nikakvi planovi za kloniranje, komercijalno kloniranje e, uzgojnih životinja u Europskoj uniji i ne očekuje se da će takvi planovi postojati prije 2020. godine. Komercijalno kloniranje uglavnom se odvija u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Argentini. Uglavnom se radi dakle o kloniranju goveda, mliječnih goveda kao i goveda koje se koriste za proizvodnju mesa također se primjenjuje i na svinje u Sjedinjenim američkim državama, vjerojatno u Kini i Novom Zelandu, a isto tako u Sjedinjenim američkim državama kreće se sa kloniranjem ovaca i koza ili još, ali još uvijek u vrlo maloj mjeri. Što se tiče sljedivosti kloniranja, većina trećih zemalja nema uređeno dakle ovaj sektor hrane koja dolazi od kloniranih životinja postoje zapravo i izuzeci od tog e, uobičajenog stanja. Kanada zapravo razmatra e, određene e, mehanizme kao što na primjer tretiranje potomaka kao nove hrane i traže da se obavi određeno, određena procjena sigurnosti prije stavljanja na tržište. Primjerice, Novi Zeland ima obveznu identifikaciju i registraciju za kloniranje životinje i to je uglavnom zato što postoje zahtjevi sa stranih tržišta da se takva situacija prati, a isto tako postoje neke privatne inicijative u Kanadi, SAD-u i Brazilu. Kad se radi o sljedivosti e, reproduktivnog materijala, kao što znamo, u Europskoj uniji postoji pojedinačna identifikacija za sjeme i jajne i embrije, ali ne postoji pravna obveza da se navede dolazi li taj reproduktivni materijal od kloniranog donora. Također postoje određeni sporazum i u privatnom sektoru sa SAD-om i Kanadom koji omogućuju identifikaciju kloniranog reproduktivnog materijala koji se može isključiti iz uvoza u EU. I na kraju, što se tiče sljedivosti živih životinja, u Europskoj uniji imamo jedan od najrazvijenijih sustava za goveda, e, ovce i koze, dok se kada se radi o e, svinjama zapravo e, ne radi o sustavu sljedivosti pojedinačnih životinja, već se zapravo radi o sljedivosti stada. U ovoj tablici iako je dosta sitno, možete vidjeti podatke proizašle iz svjedočenja gospodina Hansona koji se bavi sigurnošću hrane u SAD-u. E, on je više politički analitičar za kloniranje i genetski inženjering kod životinja u nacionalnom organskom programu i dakle možete vidjeti kakva je situacija kada se radi o pedigreu životinja. Nažalost, to nije e, nešto što je odraženo u prijedlogu Europske komisije iz 2013. godine. Dakle, hrana koja dolazi od koniranih životinja ima status nove hrane i traži prethodno odobrenje. No ne postoje specifična pravila koja bi se na to primjenjivala. imali smo prilike vidjeti da je došlo do situacija u kojima su, na primjer, mlijeko i mliječni proizvodi od kloniranih životinja došli na tržište u Europskoj uniji. Nije se radilo o nikakvoj nezakonitoj praksi, ali zapravo zabrinjava to da se nije moglo objektivno utvrditi u kojoj mjeri takva praksa na tržištu postoji. U lijevom kutu dolje možete zapravo vidjeti jedan e, strip e, koji ukazuje na to da je zapravo e, kloniranje široko rasprostranjeno, što je naravno pretjerivanje zato što se radi o relativno novoj tehnici sa vrlo niskim stupnjem uspješnosti i upravo zbog toga nije za očekivati da će klonirane životinje u velikoj mjeri ulaziti uopće u prehrambeni lanac i stavljati se na tržište. Zbog toga je vrlo važno da se E, situacija promijeni i da prijedlozi e, Europske e, komisije ne ostanu na onome što smo vidjeli u prosincu 2013. godine, zato što potrošači dalje ostaju u neznanju i zapravo još uvijek se bore sa etičkim problemima koji nisu riješeni. Što se tiče trkovinskih aspekata kloniranja i pravnoga konteksta, neću ulaziti u brojke koje su preuzete iz studije učinka Europske komisije. Međutim, međutim poanta je u sljedeće. Europska unija nije preplavljena niti kloniranim životinjama, niti potomstvom kloniranih životinja i zbog toga još uvijek imamo prostora i vremena da uzmemo u obzir određene mehanizme koji bi omogućili da potrošač ima izbora. Europska komisija ide korak dalje time da zabranjuje uvoženje e, živih kloniranih životinja na tržište i to podržavamo. ali pitamo se zašto nisu riješena druga pitanja i zanima nas e, je li na to imalo utjecaja stajalište trgovinskih partnera Europske unije. Pogledamo li izjave SAD-a, Paragvaja, Novog Zelanda i Argentine u kojima se jasno slala poruka Europskoj uniji da će te zemlje vrlo pozorno pratiti raspravu u Europskoj uniji i da će tražiti e, zapravo da se Europska unija u potpunosti drži znanstvenih postulata u donošenju odluke. Uzimajući u obzir to i uzimajući u obzir kontekst pregovora sa TTIP-om, e, ne možemo ne zapitati se što je zapravo utjecalo na konačno stajalište komisije. Zaključno, smatramo da potrošač treba imati mogućnost donošenja informiranog e, odabira kada se radi o e, kupnji i konzumaciji hrane koja dolazi od e, potomstva kloniranih životinja i zapravo želimo zabranu kloniranja životinja u Europskoj uniji u svrhu proizvodnje hrane. Želimo također e, zabranu za hranu od kloniranih životinja i uvoz klonova u Europskoj uniji za proizvodnju hrane. Želimo sustav sljedivosti za sjeme i embrije i od kloniranih životinja kao i za živo potomstvo kloniranih životinja i želimo naravno da postoji sustav označavanja. Mislimo da je prilika za uvođenje takvog sustava postojala prije tri godine i mislimo da je to e, nažalost propušteno. Nama je sada jasno da postoje studije koje se bave ovim pitanjem, dakle pitanjem označavanja, ali mislimo da u svakom slučaju odmah moramo imati označavanje za svježe meso od kloniranih životinja. I na kraju E, vrlo je važno da pritisak od trgovinskih partnera ne spriječi Europsku uniju da usvoji pravila koja su u skladu sa zahtjevima građana. 2011. godine iscurile su vijesti o mišljenju pravne službe vijeća da zahtjevi za označavanje za hranu od kloniranih životinja, odnosno potomstva kloniranih životinja, e, mogu biti u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije i GATA. Zaključno, kada se radi o TTIP-u i pregovorima koji se odvijaju. Mi smatramo da je TTIP zapravo prilika za Europsku uniju i SAD da usvoje pravila o kloniranju životinja u svrhu prehrane koji su u interesu potrošača. I to i na jednoj i na drugoj strani Atlantika. E, čuli smo kakva su stajališta potrošača prema tehnologiji, prema kloniranju. Međutim, e, rezolucija koja je e, zapravo E, pripremljena pod potkroviteljstvom TACD-a jasno pokazuje da su zahtjevi potrošača s obje strane Atlantika vrlo slični i mislimo da treba to uzeti u obzir. Zahvaljujem vam na ovoj prilici da iskažem mišljenje potrošača i veselim se raspravi koja će uslijediti. Hvala vam lijepa. Sada možemo krenuti sa raspravom i odmah dajem riječ gospodinu Izeu. Puno hvala. Puno hvala predsjedajući, puno hvala također i današnjim govornicima, stručnjacima. Ja bih se htio osvrnuti na tri točke koje smo danas čuli u govorima u ovom drugom dijelu e, saslušanja, a koje se tiče nadležnosti odbora ENVI. Kada govorimo o trgovinskim partnerima, da, ja vam mogu potvrditi da prema nekim e, informacijama koje dolaze od e, odbora u okviru kojeg su se, raspra se raspravljalo o ta e, dva trgovinska sporazuma, mogu vam reći da je došlo do jednog ambicioznog prijedloga Dakle, činjenica je da su neki povjerenici, odnosno članovi odbora, bili protiv tog prijedloga kada je riječ o e, potpisivanju sporazuma ttip p-a i tako dalje. Dakle, e, ja nisam protiv toga, ali jako je teško objasniti javnom mjenju da mi ne želimo donijeti neki zakonodavni akt zato što se on možda neće svidjeti Amerikancima. Dakle, e, to je nešto što eto, uvjetuje naš posao dalje i što uvjetuje naše pregovore po pitanju TTIP-a, ali činjenica je da stvari danas tako stoje. Dakle, još jedna važna stvar je ta da parlament e, danas želi na neki način ublažiti tu situaciju. Kada govorimo o označavanju, činjenica je da to nije jednostavna zadaća. Ja sam napisao doktorat e, o e, ljudskoj genetici. Također e, sam govorio u parlamentu o in vitro diagnostici, te također sam komunicirao s udruženjem koje se bavi tim pitanjima i postavio sam sljedeće pitanje. Recimo, da moramo da odlučimo da se moraju označavati proizvodi e, e, koji potječu od potomaka, pod potomaka kloniranih životinja, kako ćemo to uspjeti provesti u praksi? U ovom trenutku činjenica je da svaka živuća stvar ima određeni DNK. I ako krećemo od toga, znači moguće je utvrditi i porijeklo te, jedinke. Dakle, e, nije istina da ne možemo utvrditi je li neka životinja potomak nije životinje ili nije. Moguće je to utvrditi. Postoje tisuće životinja koje dolaze iz uzgoja e, na ovom svijetu i postoji e, postoje na tisuće životinja koje dolaze iz uzgoja, a jako malo njih je kloniranih. Kada osoba kupi, odnosno uveze klonirani genetski materijal, činjenica je da on može zajamčiti da je on vrhunske kvalitete. Ali Pitanje je hoće li on također i reći da je to materijal koji potiče klinane životinje. U svakom slučaju ja sam spreman platiti kako bih dobio genetski materijal jako visoke kvalitete, ali želim istovremeno znati dolazi li taj materijal, e, genetski materijal od e, klonirane životinje ili životinje iz tradicionalnog uzgoja. Činjenica je da nam treba e, jako puno dobre volje kako bismo uvjerili naše latinoameričke i e, sjevernoameričke partnere u dobrobit takvih politika i ne smijemo razmišljati na način da je to nemoguće i da će to loše utjecati na naše pregovore. Kada govorimo o utvrđivanju porijekla sirovog mesa, ovdje ne govorim samo o govedini, nego govorim o peradi, sustav označivanja je već e, definiran. Činjenica je da nam trebaju i informacije za drugačije vrste proizvoda. Kako bismo mogli dobiti te informacije, e, moramo se pobrinuti, prikupiti podatke i po pitanju gene genetskog porijekla na životinja od kojih kupujemo proizvode. Zahvaljujem također i predstavniku Eurogrupe za etiku koji nam je predstavio jednu drugačiju perspektivu koju nikako ne smijemo zaboraviti. Ako je tehnika kloniranja ta koja će se e, stalno e, poboljšavati onda je to nešto što e, bismo željeli podržati, ali samo ako se zadržimo na životinjama, prvenstveno mislim na preživačima, ako je to, to nešto što želimo primijeniti na ljudima, u tom slučaju moram reći da sam protiv toga. E, ako dođe do usavršavanja tehnike kloniranja na životinjama, do te mjere da više ne postoje nikakvi problemi, e, pitanje je e, kada će se samo reći, dobro, ako smo uspjeli za životinje, zašto ne bismo pokušali i na ljudima, bez obzira na nekakve neželjene učinke? Dakle, to je, to je moja ona ona moja ključna glavna zabrinutost. Važno je spriječiti da taj razvoj i istraživanje krene u tom smjeru, da krene u smjeru kloniranja ljudi. Dakle, znanost kaže da će se zapravo s vremenom patnje životinja kroz poboljšanje tehnike smanjiti, ali smatram da je to jako osjetljiva rasprava i činjenica je da bi neko istu tehniku mogao isprobati na ljudima, moramo biti jako oprezni. Hvala lijepa, gospođa Müller. Hvala. Predsjedatelju, također i ja bih imali, imala nekoliko e, pitanja za EFSU. Kada govorimo o, uh, o proizvodima, uvezenim proizvodima koji potiču od klonova, kako ih možemo pratiti. Kada govorimo o proizvodima koji se uvoze iz SAD-a, nije li riječ o E, proizvodima koji trebaju odobrenje za stavljanje na tržište. U tom smislu smatram da su, e, da su zapravo, da bi trebali jedna, e, istim propisima trebani biti obuhvaćeno i potomstvo kloniranih životinja. Dakle, kolega je sada govorio o e, DNK i o lakom utvrđivanju porijekla, ali nisam sigurna da je, da je to istina. Dakle, ja ne znam e, kako ćemo zaista moći razlikovati potok životinja od onih iz tradicionalnih uzgoja. I to je ono što bih htjela upitati naše današnje goste. Ako te životinje zaista imaju slabiji imunosni sustav e, koji će koje će biti posljedice za e, sigurnost naše hrane. Činjenica je da već danas postoji mogućnost stavljena na tržište u prethodno odobrenja takvih proizvoda. Hvala gospođa Jusa. Zahvaljujem. Imam znači e, jedno pitanje, jedan komentar. Dakle, Govorili ste, e, gospodinu Pojedomenik, ste govorili o etičkim e, problemima i ako se želimo suprotstaviti kloniranju, to je zapravo argument koji moramo koristiti. Također ste rekli da postoje problemi sa sigurnošću hrane E, zato što je EFSA napravila nekoliko izvješća u kojima govori da nema nikakvih problema kada je riječ o mesu ili mlijeku koje potječe od kako klonirane životinje ili od samog klona i da nema nikakvih problema sa konzumiranjem. Dakle, da je to potpuno isti proizvod kao od bilo koje druge životinje. Ako želimo zapravo uzeti taj argument, onda smo u jednoj, idemo u nekom drugačijem smjeru. Kada govorimo o problemima raznolikosti, ja se s time nikako ne slažem. Kada govorimo o kloniranju životinje, tada znate da nije riječ o e, genetskom modificiranju. Ne, mi kloniramo znači jedan primjerak koji će bi, taj klon će biti zapravo jednak E, jednako kao u poljoprivredi, tako i u stočarstvu. E, cilj je da se proizvedu bolje jedinke, a ne iste jedinke. Dakle, kada govorimo o poljoprivredi, mi zapravo tražimo kroz genetski modificirane organizme bolji proizvod, odnosno bolju jedinku. Ono što se postiže kloniranjem, to nije tako, nego postižemo identične jedinke. Evo, samo to. I sada mi je ja sam to samo htjela dati kao e, jedno, jedan od aspekata koje možemo uzeti u obzir jer moramo biti jako ozbiljni kada govorimo o sigurnosti hrane jer to se čini da nije problem nego kada govorimo o dobrobiti životinja i o etici onda to jest problem. I pitanje je zašto to ne želimo i ako to ne želimo moramo govoriti o tom aspektu i to navesti kao argument a ne sigurnost hrane. Hvala. Hvala gospođa Aguilera, izvolite. E, Puno hvala. Ja bih imala nekoliko konkretnih pitanja. Dakle, e, ja se slažem s kolegicama Juso koja je insistirala prije mene na e, tome da kada govorite o problemu te genetske raznolikosti. Dakle, ja bih htjela da mi još jednom objasnite to pitanje. Ja se u potpunosti slažem sa kolegicom koja ih je postavila pitanje prije mene. Znači ovdje je riječ i o poljoprivredi i o stočarstvu. E, meni nije jasno zašto se kloniranje može pogoršati raznolikost. E, gospođa koja je govorila u ime e, organizacije potrošača, imam pitanje za vas. Dakle, e, Budući da ste proučili i te aspekte perspektive potrošača, moje pitanje je sljedeće. Kada ljude pitate što misle o kloniranju, znaju li oni zaista što to znači ili misle da je riječ o genetskom modificiranju, a nije. Dakle, kada nekome spomenete pojam koji možda etički ili moralno loše e, zvuči zbog određenih prednasuda, onda se ja pitam jesu li njihovi odgovori zaista reprezentativni. Mi ljudi nismo stručnjaci za to područje i jako je teško zapravo razlikovati neke pojmove ako se ne razumijemo u određenu temu. Je li riječ ovdje o marketingu koji zapravo promiče politiku protiv e, e, genetski modificiranih organizama ili kloniranja e, ili je to zaista etički razumljiv problem? Činjenica je da potrošači možda ne znaju savršeno razlikovati što znači kloniranje, a što znači GMO. Po vašem mišljenju, ja smatram da je to jako važno pitanje. I evo, time bih htjela zaključiti još jednim pitanjem, znači nisam to ranije rekla nego ću to reći i sada. Istraživanje znači razvoj, evoluciju. Istraživanje jednako evolucija. I upravo samim time i napredak. Ja se nikada neću e, suprotstaviti nečemu što podrazumijeva istraživanje. Ali ograđujem se od, e, e, ali ograđujem se na način da razmišljamo o istraživanju u svrhu napretka. Kada govorimo o Španjolskoj, kada govorimo o matičnim stanicama, ako to znači poboljšanje kvalitete života i zdravlja osoba, onda sam ja itekako za. No mnogi ljudi u Španjolskoj su bili protiv toga. E, bio je jako važan posao koji je napravljen po pitanju proučavanja matičnih e, stanica. Možda to ne možemo uspoređivati s ovim, ali možda i možemo. E, činjenica je da je javno mnjenje bilo na neki način manipulirano i da je jako veliki broj ljudi bio protiv istraživanja matičnih stanica koje dugoročno mogu imati jako pozitivne učinke. Ja se nikada neću protiviti istraživanju koje ide u smjeru napretka. i vjerujem da se u tome i mnogi, da će se mnogi drugi složiti sa mnom, da moramo nastaviti istraživati, ali poštujući dobrobit životinja, budući da na tom području još uvijek postoji e, puno neriješenih pitanja, i također e, poštujući etička pitanja koja se možda javljaju u velikom broju e, naših građana. Jer ako mi na kraju uspijemo na tom području, činjenica je da bismo mogli otići i prema kloniranju ljudi, a to je nešto što može izazvati veliku paniku. I zato smatram da problem etike, taj moralno pitanje, nisu do kraja riješeni i zato je jako teško regulirati to područje u okviru politika. Dakle, da budemo iskreni, ovdje govorimo o e, direktivi koja nalaže zabranu i zato izuzev nekih e, aspekata koje treba poboljšati, ja smatram da ta početna točka u smislu zabrane nije loša. Hvala, sad gospodin Hek. Hvala, gospodine predsjedatelju. Dozvolite da zahvalim prethodnim govornicima i našim gostima na vrlo informativnim e, izlaganjima. Izgleda kao da možemo pratiti zapravo razvoj trenda. Međutim, dozvolite da kažem sljedeće. U našem društvu dovodimo u pitanje odnos između ljudi i životinja, odnosno životinja i ljudi. Švicarska, Njemačka, diljem Europe, pa čak i u Sjednjim američkim državama dolazi do toga, ali svakako možemo govoriti o tome da se javlja taj trend u samom srcu Europe. Nije iznenađenje da, kao što je rekao jedan od govornika, 66% građana odbija prihvatiti kloniranje zbog etičkih i moralnih razloga. Dozvolite da kažem da u proteklih stotinu ili 150 godina svjedočimo degradaciji životinja na status proizvodnih jedinica. Što ćemo učiniti nastavi li se taj trend? Odnos između životinja i ljudi se promijenio i stoga ne mislim da je prikladno sada početi igrati se Boga, igrati se s evolucijom i klonirati životinje. Naravno, uvijek možete reći da nam treba e, znanstveni napredak, ali znanstveni napredak nije uvijek išao u pravome smjeru. Kad je Albert Einstein vidio što je učinila bomba u Hirošimi i rekao je da je to znanstveni napredak bez kojega smo i mogli. Mislim da trebamo odbiti ono što SAD od nas traži. Mi, Europska unija, možemo pokazati da se napredovati može i etički, a ono što se zbiva s druge strane Atlantika je njihov problem. Hvala, gospodin Bogović. Hvala lijepa. na ovom doprinosu i izlaganjima. Mislim da je bilo vrlo korisno čuti sva ova izlaganja, budući da mi kao euro zastupnici nastojimo donijeti odluku o vrlo složenom pitanju. Želio bih posebice dati podršku onima koji su se usredotočili na etički aspekt ovog pitanja. Budući da si već postavljamo pitanja vezano uz GMO-e, Sasvim je jasno da pitanje kloniranja zapravo za sobom povlači još i veći broj pitanja. Sami europski poljoprivrednici kažu da zaista ne vide da je ta tehnologija od ikakve koristi. I mislim da se zapravo trebamo svrstati na stranu onih koji pristupaju ovom pitanju vrlo oprezno s etičkog i drugih stajališta. E, naše građane posebice brinu etička i moralna pitanja, ne toliko tehnička pitanja. Sada je 2015. godine. I ove ćemo godine opsežno raspravljati u Europskom parlamentu o TTIP-u. Slažem se s onima koji smatraju da moramo zauzeti jasno stajalište i da moramo braniti to stajalište u kontekstu TTIP-a. Moralna i etička pitanja trebaju dominirati raspravom. Hvala. Ne vidim da se još tko javlja za riječ. Tako da odmah dajem riječ našim trima stručnjacima koji će odgovoriti na pitanja redoslijedom kojim su ranije govorili. Gospodine Robinson, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega što se tiče pitanja koje smo spomenuli vezano uz trgovinu, trgovinske partnere, označavanje, sljedivosti, etike. Dakle, to su sve stvari koje su također van ovlasti EFSE. Pa ćemo te stvari morati prepustiti drugim govornicima. Što se tiče procjena količirane količine hrane iz kloniranih životinja koje dolaze iz SAD-a, te iznose, te statistike nemamo, tako da ne mogu komentirati o tome. Pitanje slabijeg imunološkog sustava kloniranih životinja i potomaka. Na temelju studija koje smo mi vidjeli iz naslovne literature za potomke kloniranih životinja, Vidimo da je životno trajanje slično, da je reproduktivni potencijal sličan i da imunološki sustav savršeno funkcionira, tako da ne bismo očekivali da se tu stvore problemi. I što se tiče genetske raznolikosti, Pitanje kojim se EFSA bavila je učinak kloniranih životinja na genetsku raznolikost okoliša, ne same populacije tih životinja. I u okolišu, dakle, nismo vidjeli nikakav utjecaj kloniranih životinja, ništa izvan onoga što bismo običajno očekivali. I to usporedbi sa e, uobičajenim oblikom uzgoja i rasploda. Hvala vam. Ja ću odgovoriti na neka od pitanja na španjolskom koje su pitali španjolski zastupnici. To što sam rekao o, po pitanju e, sigurnosti hrane, sam rekao da je to zapravo e, također jedno od pitanja kojima se bavi ova Euros grupa za etiku. E, kada govorimo o osobama koje su izrazile svoje mjenje, činjenica je da postoji i ta zabrinutost. No, prema mom mišljenju, izvješća EFSE i izvješća FDA e, su dovoljni da budemo mirni po pitanju onoga što znamo o sigurnosti hrane i po pitanju tendencija dakle tih kloniranih životinja i to je ono što se mora uspoređivati s ostatkom proizvoda koje dobivamo od drugih vrsta životinja. Činjenica je da uvijek postoje određeni rizici raznih vrsta, ali ovdje se govorilo o hipotetskom riziku koji smo e, razmatrali u okviru naše euro e, skupine. No, kada govorimo o izvješćima EFSE i FDA, činjenica je da oni mogu na nekakav općeniti način razriješiti naše nedoumice. Dakle, mislim da moramo reći da kada govorimo o rasama životinja, o sojevima životinja, kloniranje je tehnika koja vodi do smanjenja genetske raznolikosti i moguće je da one, one životinje kada govorimo o tim genetskim populacijama, da postoji malo životinja koje nisu u srodnosti, u srodstvu. Ono što mi činimo jest ne to da jedan bik ima pola milijuna potomaka, nego da ih ima na milijarde potomaka a to je ono što i tekako utječe na genetsku raznolikost. ja smatram da po mom mišljenju to bi trebao biti valjani argument. Dakle, moram vam također reći da onaj e, znači bik, e, slučaj bik iz Livije koji je bio e, kloniran, da je on automatski bio eliminiran zato što e, se pokazalo da znači e, njegova e, hrabrost je nešto, znači on je bio poznat po toj svojoj hrabrosti, za koride se koristio i to je ono što se očito nije moglo naslijediti kroz kloniranje, te je automatski ta praksa bila prekinuta. Dakle, postoje karakteristike koje se kroz kloniranje ne mogu naslijediti, evo to sam samo htio reći. Dakle, činjenica je da istraživač, vi kao istraživač niste protiv istraživanja, ali činjenica je da postoje nekakvi trgovinski putevi bez izlaze, da postoje te slijepe ulice i na tom području i upravo bi ovo mogla biti jedna od njih. Mi sada raspravljamo o temi koja će vjerojatno u okviru e, genetike, kada govorimo o uzgoju životinja, i dalje biti poprilično marginalne naravi, marginalne prirode i upravo određena razina proporcionalnosti odluka koje se donose je e, važna. Bitno je da znamo o kojem broju životinja govorimo, o kakvim tehnologijama govorimo i bitno je da su e, uzgajivači životinja ti koji će na kraju odlučivati o tome što će, e, odnosno s kakvim životinjama će raditi na terenu. Da, postoje i druge primjene tehnike kloniranja koje su također jako zanimljive i koje bi nam mogle pomoći u budućnosti imati pozitivne posljedice, ali danas o tome nije riječ. Hvala vam, sljedeća govornica. Što se tiče pitanja da li hrana iz SAD-a, kliranih životinja je došla na europsko tržište bez ovlaštenja. Nemamo dokaza da je do tako nečega došlo. Na temelju našeg znanja Europska komisija nije dobila nikakav zahtjev da se, da se hrana od kloniranih životinja odobri kao nova hrana. Također znamo da u SAD-u već neko vrijeme postoji moratorij na stavljanje kloniranih životinja hrane koje poteče od njih na tržište i to je na jednoj dobrovoljnoj osnovi, tako da ne smatramo da je hrana kloniranih životinja došla na europsko tržište. Što se tiče percepcije potrošača kloniranja, e, u anketi Eurobarometra je to procijenjeno e, i pokušali smo vidjeti koliko je razumijevanje potrošača znali razlikovati između kloniranja i genetske modifikacije. Većina potrošača je mogla ispravno definirati kloniranje, no u polovini ispitanika postala određena zabunjenost što se tiče što je što. Dakle, brige koje su potrošači izrazili su više bile iz etičkih poriva, dakle da postoje etički razlozi za odbijanje e, kloniranja životinje. 70% potrošača je bilo zbrinuto da bi kloniranje životinja moglo dovesti do kloniranja ljudi, a 69% je smatralo da bi zbog kloniranja se prema životinjama moglo odnositi kao prema proizvodima robi. Uz to, kada razgovaramo o kloniranju za prehrambene svrhe, moramo imati na umu da potrošači mogu u određenoj mjeri prihvatiti kloniranje, primjerice za očuvanje određenih vrsta. E, I tu je percepcija potrošača potpuno drugačija nego kada se radi o proizvodnji hrane. Moramo li proizvoditi hranu na ovaj način? Potrošači vjeruju da ne, da kloniranje nije potrebno za proizvodnju hrane. Hvala vam. Riječ dajem komisiji kako bi mogli objasniti svoj stav. Hvala. Ponovno eh, imamo svega nekoliko komentara, jer ovakva, ovakva slušanja smatramo vrlo korisnima za raspravljanje postojećih problema, no eh, većina odgovora je već dana, ali ja bih komentirao nekoliko točaka. Prije svega, spomenuto je da bi trebalo biti moguće pronaći metodu za identifikaciju pojedinih životinja, pogotovo ako ih je, ako ih je toliko malo, i što se tiče identifikacije modifikacije pojedinih životinja na temelju genetskog materijala, to je svakako moguće, no nije moguće prepoznati u kloniranju što je izvorna, a što je klonirana životinja. Dakle, one su genetski identične. Ukoliko primjerice imamo sjeme, ne možemo znati potječe li ono od izvorne ili klonirane životinje. To ne znači da ne možemo reći da te dvije jedinke dolazi, ali tako to znanstveno stoji. I to se nadovezuje na ono što sam prije rekao, da nemamo nikakve objektivne metode za razlikovanje klonirane od izvrne životinje. Druga stvar, mislim da kada govorimo o genetskoj raznolikosti, da je to da se zapravo ovdje radi o smanjenju genetske raznolikosti, no isto tako moramo jasno reći da ukoliko isto pitanje postavimo za intenzivnu poljoprivredu, također ćemo morati odgovoriti da, intenzivna poljoprivreda smanje genetsku raznolikost na svijetu. Po definiciji vršimo selekciju životinja koje daju najbolje rezultate za naše potrebe i zbog toga se smanje genetska raznolikost. Dakle, moje pitanje je hoćemo li zbog toga intenzivnu poljoprivredu prekinuti? Mislim da ne, jer dakle moramo vidjeti koliki je udio kloniranja u tom cijelokupnom trendu. ja smatram da je vrlo malen. Treći komentar tiče se opaski koje stalno čujemo, a to je da se pitanjem kloniranja bavimo zbog toga što to od nas traže Amerikanci ili bilo tko drugi. Želim vrlo jasno reći da to nije slučaj. Dakle, moramo prihvatiti da je kloniranje jedna znanstvena posljedica koja ima svoj odjek i u Europi i usprkos činjenici da većina javnosti jest protiv toga, još uvijek postoji velik broj ljudi koji smatraju da u tome leži velik potencijal i u Europi, bez obzira radilo se o znanstvenicima, ljudima na terenu. I ukoliko to ne reguliramo, nećemo imati jasna pravila. A potrebna su nam jasna pravila u Europi. To radimo zbog Europe, ne zbog Amerike. Dakle, želi bih to doista vrlo jasno kažemo moramo pronaći rješenje koje će biti za naše potrebe europske, a to ni nikakva reakcija, e, ni nekakav zahtjev s druge strane oceana. Mislim da to je doista jedno interno europsko pitanje i da se time moramo pozabaviti zbog sebe. I konačno, moram reći da mi je bilo drago vidjeti da se polako kristalizira činjenica da imamo probleme sa dobrobiti životinje, probleme koje se tiču etičkih pitanja, ali nemamo zapravo probleme koje se tiču sigurnosti hrane. I to je jedan od razloga s kojih imamo dva prijedloga, a ne samo jedan. Dakle, pokušali smo pronaći odgovarajuću pravnu osnovu da se ovime pozabavimo. Dobrobit životinja je nešto što se može temeljiti na člancima koji se baš time bave, ali za ove etičke probleme situacije je Zbog toga je taj dio odvojen od ostatka i mislim da nam je doista potrebno još rasprava o tome kako se pozabaviti tim etičkim pitanjima. Dakle, kao komisija mi samo možemo pratiti postojeće zakonodavstvo i pravila koja već postoje i želim reći da iako u potpunosti shvaćamo etičke razloge koji doista jesu daleko sežni jer spomenuli smo da oni idu dalje od pitanja koje se samo tiču proizvodnje dobara iz poljoprivrednog i stočnog sektora, ali moramo imati jasno određeno u kojem smjeru će se razvijeti naše zakonodavstvo. Hvala. Zahvaljujem riječ ću ponovo dati izvijesti, su izvjestiteljicama za njihove završne napomene prije nego što završimo s ovim vrlo zanimljivim saslušanjem. Zastupnica moja, izvolite. Grazie. Hvala. Dragi kolege, kao što sam već imala priliku reći u uvodnom govoru i dalje e, e, sam zapravo nesigurna po pitanju analize koju je dala EFSA po pitanju sigurnosti hrane. U tom vremenskom razdoblju koje je bilo prilično kratko prikupljena prikupljeni su podaci za izvješće EFSA. Smatram da mi, europski građani, zaslužujemo veću pažnju. Odbijam pomisliti da Europa e, tretira svoje potrošače kao pokusne kuniće. E, mi ne znamo kakvu, kakav će učinak za nekih 10 ili 20 godina imati konstantna uporaba mlijeka ili mesa od kloniranih životinja, a studije EFSE su zapravo e, napravljene u laboratoriju na pokusnim kunićima i to u vremenskom razdoblju od maksimalno 14 mjeseci, što su nepouzdani podaci. Dakle, E, mi se može, može na, taj način ćemo se suočiti sa problemima sa zdravljem među našim građanima i za koje će se morati pobrinuti naš zdravstveni, javni zdravstveni sustav i na kraju će postojati osobe koje će ući svoju privatnu korist, odnosno dobit. Također želim insistirati na temi dobrobiti životinja. Istina je da ih Europa smatra e, svjesnim bićima. Zar to ne znači da moramo to načelo uzeti u obzir i moramo spriječiti životinje da budu izložene patnjama? To bi trebala biti jedna od vrijednosti o kojoj se ne smije pregovarati i moralo bi to biti ugrađeno u ove zakonodavne prijedloge. Europa su uvijek isticala po kvaliteti svojih proizvoda, a ne po kvantiteti. Da bismo bili konkurentni, nama ne trebaju e, veće proizvodnje. To bi značilo preveliku žrtvu za zdravlje naših građana i za dobrobit životinja. Sa stajališta samih proizvoda, kako mi možemo zajamčiti našim potrošačima svjesni odabir onoga što kupuju? E, kako možemo e, zajamčiti sigurnost ako su znanje o kloniranju toliko krhka? Kada govorimo o e, tolikim hormonskim tretmanima, o masivnim e, e, učincima tih tvari o kojima ne znamo dovoljno i ne znamo kakve će biti dugoročne posljedice. Evo daću vam nekoliko primjera. U kloniranim životinjama su pronađene velike disfunkcionalnosti određenih sustava, kako respiratornih, tako i mišićnih i košćanih. I smatramo da bi sve to moglo imati posljedice na genetskoj razini i po čovjeka. Kada govorimo govorimo o sljedivosti tih proizvoda, evropski građanosti moraju znati što imaju na tanjuru. Tko nam jamči da e, će potomci kloniranih životinja da neće biti korišteni za proizvodnju hrane? Nije dovoljno samo reći da e, e, moramo dovesti u pitanje samo istraživanje. Ne, mi na kraju moramo razlikovati kloniranje u znanstvene svrhe i kloniranje koje se primjenjuje za proizvodnju eventualno hrane u budućnosti. Ono što nama treba je znanstvena sigurnost. U globaliziranom svijetu kao što je naš ne smijemo počiniti greške koje će nam onemogućiti da se vratimo unazad. Imamo veliku odgovornost, moramo je prihvatiti i moramo se ponašati na odgovorni način. Hvala. Zahvaljujem. Riječ dajem za odbor Envi, gospođi Somer. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja bih sada također htjela zahvaliti svim našim govornicima i svim kolegama koji su se javili za riječ sa svojim pitanjima u raspravi. Postavili su pitanja koja su nam omogućila da još razjasnimo neke detalje, da vidimo koji je moj sažetak ovog saslušanja. E, činjenica je da kloniranje poljoprivrednici ne žele, uzgajivačima nije potrebno, a potrošači također ne žele takvu hranu. E, kada govorimo o hrani koja potječe od kloniranih životinja ili njihovih e, potomaka. Činjenica je da u ovom trenutnom stanju nemamo pouzdanih e, informacija, ne postoji izvjesnost po pitanju studija koje su nam dane na raspolaganje i riječ je o jako visokoj stopi smrtnosti e, svih tih kloniranih životinja dok su još novorođenča te o visokim troškovima. Troškovi su ogromni, a stopa uspješnosti je jako niska, recimo 6% samo za, e, e, za svinje. Sama metoda, e, odnosno tehnika kloniranja koja postoji već nekih 16-17 godina, to je činjenica da je već dugo vremena u praksi, ali problemi se nisu smanjili, a govorimo o jako dugačkom razdoblju kada je riječ o istraživanju tog područja. I dalje se suočavamo sa problemima kao što su visoka stopa smrtnosti i različite malformacije. U mnogim slučajevima ne samo da problemi nisu riješeni, nego su se čak i pogoršali. Nova metoda, nova tehnika kloniranja u ovom trenutku e, nije izvjesna i ne postoji e, perspektiva rješavanja problema. Također, kada govorimo o klinirnim životinjama koje, koje se koriste za e, vanđenje materijala za ram, razmnožavanje, to je jedan od aspekata u kojem je nemoguće osigurati sljedivost. Osim toga, postoje još i također e, referentni radovi i tekstovi koji se odnose na tradicionalni uzgoj životinja. Kada govorimo o sljedivosti, ona je nužna za sirovo meso, ali e, imamo i sustav sljedivosti koji je uspostavljen za genetski modificirane organizme i proizvode. U ovom slučaju nije e, moguće dokazati u laboratoriju da postoji, e, da je neki organizam genetski modificiran, ali moramo, e, moramo uspostaviti sustav koji će nam osigurati sljedivost kloniranih životinja i njihovih potomaka. Evo to, to su neki zaključci koje sam izvukla iz današnjih saslučanja na temelju svega onoga što smo čuli. Postoji još jedna tema o kojoj želim govoriti, a to je metoda koja se koristi za razmnožavanje. To je nešto što bi se u budućnosti možda moglo početi koristiti i na ljudima. Činjenica je da sam i ja zabrinuta oko toga zato što je iskustvo pokazalo da sva dosadašnja istraživanja po pitanju razmnožavanja e, životinja su kasnije također kada su se pokazala uspješnima bila primijenjena i na ljude i to bi se moglo dogoditi i s tehnikama kloniranja to je činjenica U svim ovim godinama činjenica je da se tehnika nije poboljšala Pitanje je može li je, može li se usavršiti u budućnosti. Kolegica Megines eh, se osvrnula na slučaj eh, eh, konja visokih, znači konja koji se koriste za sport, ali Činjenica je da te tehnike e, podrazumijevaju jako puno problema e, koji se ne tiču samo e, problema sa eventualnom proizvodnjom hrane od životinja, nego također i za dobrobit životinja zbog malformacija koje su u mnogim velikom broju slučajeva uslijedile. Europski parlament još uvijek nije utvrdio svoje trenutno stajalište, ali činjenica je da i ovaj saziv ima jednake nedoumice i pitanja kao i prethodni saziv, koji je na kraju došao do zajedničkog stajališta. Dakle, nama je jako bitno očuvanje e, dobrobiti životinja i zdravlja životinja, te su jako važni i etički i moralni aspekti, te također i sigurnost hrane. Jedan od govornika danas je spomenuo da bismo mi trebali prije svega dobro razumjeti što znači kloniranje. To nije jedna od marginalnih tehnika i to nije jedna od tehnika za e, genetsko modificiranje. Dakle, e, možda to nije nešto što bismo dugoročno trebali odbaciti kao mogućnost. Dobro, sada idem prema e, zaključku koji mogu izvući iz današnjih prezentacija. Ako parlament istakne sve te nedoumice po pitanju kloniranja, onda smatram da je potrebno naći neko e, rješenje kada govorimo o e, uzgoju životinja nešto što će obuhvatiti i problem kloniranih životinja. Zašto? Zato što imamo odgovornost u tom smislu. Europski parlament posljedično tome mora reagirati. Naglašavam da moramo jako brzo donijeti propise na europskoj razini, u ovom slučaju govorim i o propisima koji će kasnije biti predmet eh, vjerojatno rasprave u okviru sporazuma TTIP-a. Smatram da ćemo uspjeti brzo doći do zaključka po pitanju ove teme i vjerujem da nam neće trebati puno vremena da nađemo rješenje ako sve zainteresirane strane to žele. Želim zahvaliti svima koji su danas sudjelovali u raspravi i jako sam nesrpljiva vidjeti kako će se rasprava dalje odvijati. Hvala vam. Ja bih se zahvalio svim našim stručnjacima, povjereniku, stalnom predstavništvu Latvijskog predsjedništva i zastupnicima na ovom vrlo zanimljivoj životnoj raspravi koja nam je dala nove informacije o ovom osjetljivom pitanju. Zahvaljujem i gospodinu Sikijevskiju, kolegu, kolegi na vrlo uspješnoj organizaciji i suradnji tijekom saslušanja. To je dakle prvi korak našoj suradnji koja će nesumnjivo biti plodna. Podsjetio bih sve da odbor Envi sutra ujutro nastavlja sa sastankom u 9 sati u istoj prostoriji, a odbor Agri će imati sutra svoj redovni sastanak u 9 sati u 5G3. Ovaj sastanak završavamo prije nego što je, nakon što dajem gospodinu Sikjevskiju još riječ za kratku obavijest. Ispričavam se. Zastupnici Riga i Regbega vas sve pozivaju na javno saslušanje o pitanju logistike kao element, strateškog elementa rasta u Europi. To će se držati u ASPP 7C50. Eto, svima vam prosljeđujem ovaj poziv. Hvala.